Thank you, ladies I Hvala. Dame i gospodo, znam da je ovo vrlo intenzivan dan danas sa velikim brojem saslušanja, no molim zastupnike da zauzmu svoja mjesta. So, Dobar dan. Pozdravljam kandidatkinju za povjerenicu Elizabetu Bjenkovsku. Dobrodošlica također svima. Dobrodošli gospodine Buzek, predsjedniče odbora i s njima sam, sama sam uživala služiti u prošlom sazivu. Ovo je zajedničko saslušanje IMKOA i ITREA. Također pozdravljam i članove odbora Envi i Juri koji e, sudjeluju u ovom saslušanju u svojstvu pridruženih odbora, a tu imam također i zastupnika iz drugih odbora. Odbor za unutarnje tržište je nadležan za e, rad i funkcioniranje unutarnjeg tržišta i također za prepoznavanje i uklanjanje potencijalnih prepreka potencijalima jedinstvenog tržišta, uključujući i jedinstveno digitalno tržište, također je nadležan za zaštitu interesa potrošača kao i za sve politike i zakonodavstvo koje se tiče provedbe propisa o jedinstvenom tržištu i zaštite potrošača. Zanima nas čuti kako će gospođa Bjenkovska pristupiti ovom sektoru i kako nam namjerava u tome pomoći i također kako kandidatkinja namjerava riješiti izazove prisutne u ovom području. Također smatramo da će gospođa Bjenkovska shvatiti naše zalaganje da jedinstveno tržište donese konkretne koristi poduzećima, rastu zapošljavanju, a naročito radnicima i potrošačima. Sada ću predati riječ gospodinu Vuzeku za njegovo uvodno izlaganje. Hvala gospođo supredsjedateljice, hvala Dobro Dobrodošli. No, posebno želim srdačno pozdraviti kandidatkinju za povjerenicu, gospođu Elzbijetu Bjenkovsku. I želim pozdraviti i sve zastupnike iz Europskog parlamenta, predstavnike pet odbora, kao što je kolegica upravo spomenula. I također želim pozdraviti predstavnike europskih društava, nevladinih organizacija, industrije i također sve vas koji prate naše saslušanje koje je javno putem web stranice Europskog parlamenta. Dozvolite mi da kažem sljedeće. Odbor ITRE je nadležan za industriju, poduzetništvo i mala i srednja poduzeća. Dakle, to je važan dio resora kandidatkinje za povjerenicu. Kada razmišljamo o konkurentnosti u Europi, moramo razmišljati o istraživanju, o informatickom društvu, o razvoju transeuropskih mreža, energetici, svemiru, a također i klimatskim pitanjima. I to je sve u nadležnosti odbora ITRE. No, neka od najvažnijih pitanja su u resoru gospođe Bjenkovske i e, tu treba savladati velike izazove u nadolazećih pet godina u svim ovim područjima i zanima da se čuti kako kandidatkinja za povjerenicu namjerava savladati te izazove. Dopustite mi nekoliko tehničkih napomena za početak. Imamo smjernice za odobravanje kandidata i ovo saslušanje je namijenjeno svim zastupnicima koji traže odgovor na dva pitanja. Dakle, ili će se kandidatkinja kvalificirati za članicu kolegija i također je li ona kvalificirana i dovoljno stručnja za obavljanje dužnosti koje su je povjerene. Zastupnici Europskog parlamenta su dobili četiri dokumenta, životopis, mandatno pismo gospođe Bjenkovske, izjavu o financijskom interesu, kao i primjerak e, ocjene naših kolega iz odbora Juri i također e, odgovore na pitanja na naš upitnik e, koji ste dobili na svim jezicima. Kako će se odvijati saslušanje? Kandidatkinja za povjerenicu ima priliku iznijeti svoje uvodno izlaganje u trajanju do 15 minuta, onda će na kraju saslušanja imati još 5 minuta na raspolaganju za zaključno razmatranje. Zatim, zastupnici će postaviti 45 pitanja, zastupnici iz raznih odbora, ali uglavnom iz odbora IMKO i ITRE. Saslušanje je otvoreno i za predstavnike odbora Envi, Juri i Tran, ali ne u toliko velikom broju, jer ste vi pridruženi odbori. Saslušanje će se odvijati prema ping-pong načelu, kao što svi znamo, dakle imamo odjelke od tri minute, e, dvije minute za pitanje i jedna minuta za odgovor. I dopustite mi da naglasim da se trebamo pridržavati zadanog vremena. Da ću zastupnicima pet sekundi tolerancije i ispričavam se gospođo kandidatkinju za povjerenicu deset sekundi tolerancije vama kao mogućnost da malo oduljite sa svojim odgovorima jer se moramo pridržavati vremena. Dakle, 45 pitanja, a imamo samo 3 sata na raspolaganju. Prva pitanja će postaviti predstavnici klubova zastupnika. I budući da imamo simultani prijevod na 23 e, jezika, svi se govornici mogu služiti svojim jezicima. Kao što sam spomenuo, imamo i prijenos putem interneta na našoj web stranici i sada pređemo na glavni dio našeg saslušanja tako što ću zamoliti kandidatkinju za povjerenicu da uzme riječ na 15 minuta kao uvod u naše saslušanje. Hvala. Predsjedateljice, predsjedatelju, uvaženi kolege zastupnici. Velika mi je čast što se danas nalazim pred vama kao kandidatkinja za povjerenika za unutarnje tržište, industriju, malo i srednje poduzetništvo i poduzetništvo. Nadam se da ću zadobiti vaše povjerenje i podržati povjerenje koje mi je ukazao predsjednik Juncker. Nakon šest godina krize još sada vidimo neke vidljive naznake gospodarskog oporavka. No hitno nam treba gospodarski rast i nova radna mjesta. A Europa mora ponovno pronaći put za povratak na prosperitet, dinamičnost gospodarstva i društvenu koheziju. Kako bismo to postigli, ja želim staviti naglasak na realni sektor koji bi trebao biti u središtu europskog gospodarskog programa. Kako ćemo to postići? Zasigurno ne na način da se u raspravi vraćamo na pitanje treba li nam Europa koja, u kojoj je veći liberalizam ili je važnija socijalna država. Trebaju nam jedan i drugi aspekt. Oba su jednako važna. Kroz unutarnje tržište može se postići mnogo više za naše građane i poduzetnike i to će nam biti prioritet. Također možemo učiniti više u području konkurentnosti našeg gospodarstva. Suvremena gospodarstva temelje se na vrijednosnim lancima u sklopu kojih je snažan međuodnos između robe i usluga i gdje prilike za rast i razvoj više nisu u blizini nego često preko granice. Ja ću u obavljanju svoje dužnosti nastaviti rad svojih prethodnika, povjerenika Barnjeja, Tajanija i Neli Feroći. I tu ću se osredotočiti na četiri cilja. Razvoj punog potencijala unutarnjeg tržišta, poticanje konkurentne industrije kroz ulaganja i inovacije, te unapređenje poslovnog okruženja i potporu malim i srednjim poduzećima. Također ću se baviti unutarnjim tržištem izvan naših granica. Svi ste čuli mnogo puta da je unutarnje tržište ključan mehanizam za nova radna mjesta i gospodarski rast. Međutim, stalno se pojavljuju prepreke, one su još tu i ponovno se i iznova pojavljuju. Ovo je i zaključak najnovije studije Trošak nepostojanja Europe. Moramo se usredotočiti na ona područja i sektore gdje je najveći potencijal za rast. Primjerice vidimo da postoje prepreke e, kako bi se uspostavilo stvarno tržište usluga u Europskoj uniji u pravnom smislu, ali isto tako i praksi. Moramo prevladati te prepreke i iznaći način da stvorimo veću razinu gospodarskog rasta, primjerice kroz uporabu načela uzajamnog priznavanja. Naglasak bi trebao biti na sektore gdje postoji jasna veza s našom politikom koja se odnosi na razvoj industrije i malog i srednjeg poduzetništva, primjerice poslovne usluge, građevinarstvo i maloprodaja. Unutarnje tržište za robu je dobro funkcionira i jedan je od glavnih segmenata europskih integracija. Međutim, danas e, postoji razlika između proizvoda i usluga, ali ta razlika je sve manje jasna. Prema tome moramo pojednostavniti i konsolidirati pristup unutarnjem tržištu za jedno i za drugo, barem u nekim sektorima. Također želim spomenuti digitalno jedinstveno tržište. E, krajnji je trenutak da spojimo pametne telefone s pametnim politikama. Moramo konsolidirati svoj rad i nadograđivati politike na onima koje već funkcioniraju. Zato nam tema treba učinkovita provedba e, prioriteta. Povrinut ću se da sva postojeća pravila funkcioniraju u praksi na jednostavan, pravodoban i učinkovit način. Upravljanje unutarnjim tržištem bit će mi jednako važno kao i vama i imat će važnu ulogu u procesu europskog semestra. Također su, ću zatražiti od svojih službi da u potpunosti iskoriste postojeće instrumente za procjenu troškova i prednosti zakonodavstva, uključujući i ocjene učinka, test malog i srednjeg poduzetništva, ocjenu konkurentnosti i ex post analize. Također ću tjesno surađivati s potpredsjednikom Timmermansom koji je zadužen za bolje zakonodavstvo i program REFIT. Potrošači su pokretačka snaga gospodarskog rasta. Moramo uputiti snažan signal građanima da Europska unija postoji radi njih. I u tom smislu ne možemo zanemariti socijalnu dimenziju. I tu moram vrlo jasno reći. Ne slažem se s onima koji tvrde da unutarnje tržište ne može funkcionirati zato što ekonomske slobode ne mogu biti pomirene sa socijalnim pravima ili obrnuto. Naravno da se mora postići prava mjera. Međutim, nemam sumnje u to da možemo izgraditi unutarnje tržište koje se temelji na vladavini prava i koje funkcionira u praksi. Također želim naglasiti svoj interes za e, društveno odgovorno poslovanje. Na taj način se mogu pomiriti inovativna rješenja i socijalni problemi. Uvjerena sam da ako želimo pronaći rješenja, da ih možemo i pronaći. Primjerice, e, profesionalna iskaznica u EU omogućit će lakše pronalaženje zaposlenja bilo gdje u Europskoj uniji. Dopustite mi da sada navedem nekoliko prioriteta kojim ću se baviti sljedećih mjeseci. Puna provedba direktive o uslugama i nova strategija unutarnjeg tržišta za usluge. Zatim paket mjera o sigurnosti proizvoda i nadzora tržišta, učinkovita primjena novog zakonodavstva o javnoj nabavi te konsolidacija okvira mjera e, za zaštitu intelektualnog vlasništva. Moj drugi prioritet bit će poticanje industrijske konkurentnosti kroz ulaganje inovacije. Ne možemo imati održivi gospodarski rad rast bez e, solidne industrijske proizvodnje. Na industriju otpada tri četvrtine istraživanja i inovacija privatnog sektora u Europskoj uniji i tri četvrtine europskog izvoza, a to iznosi milijardu e, suficita u trgovini svaki dan. Industrija u središtu realnog sektora u Europi i izvor je gospodarske aktivnosti u sektoru usluga. Prema tome, robe i usluge međusobno su ovisne. Ako Europa želi biti prosperitetna, konkurentna na svjetskoj razini, tehnološki napredna i ekološki održiva, moramo potaknuti konkurentnost u industriji i moramo postići da 20% udjela u BDP-u do 2020. godine ima industrija, kako je naveo predsjednik Juncker. Imamo četiri osnovna područja e, od kojih se sastoji moja strategija za industriju. Kao prvo, u industriji nam trebaju jeftini ulazni troškovi, energija, sirovine i znanje. Europa ima najviše cijene energije u svijetu. Mi ovisimo o uvozu energije i ključnih sirovina. To šteti e, baznim troškovima naše industrije, posebno u onim industrijskim granama koje su energetski intenzivne, a čija se konkurentnost mora zaštititi. Također ću nastojati postići poboljšanje u području energetske učinkovitosti i pokazat ću da konkurentnost i održivost mogu ići ruku pod ruku. Podržat ću i integraciju unutarnjeg tržišta za energiju. Surađivat ću s kolegicom Marijan Tyson i radit ćemo na tome da se popune deficitarna zanimanja koja tvrtke traže, e, posebno u područjima kao što su tehnologija i inženjerska zanimanja, te ćemo promicati strukovno osposobljavanje i program prekvalifikacija. Drugo, najveći problem s kojim se suočava evropska industrija je pad ulaganja, a to je 20% u odnosu na razdoblje prije početka krize. U tom smislu ću poduprijeti potpredsjednika Katajnena, e, te ćemo zajedničkim snagama mobilizirati 300 milijardi e, eura vrijedan investicijski paket koji će on predložiti u prva tri mjeseca svog mandata na zahtjev predsjednika Junkera. Moramo se pobrinuti da se novac troši na produktivan način. Ja ću iskoristiti svo svoje iskustvo u radu s regionalnim fondovima kako bih e, pomogla da se dođe do ulaganja koja su potrebna za europsku industriju, a naglasak će biti na strategiji pametne specijalizacije. Treće, industrija je potrebna kako bismo mogli ulagati u inovacije i modernizaciju. Moramo stvoriti okruženje koje pogoduje inovacijama i podržati ideje od začetka sve dostavljanja proizvoda na tržište. Koristit ću sve instrumente koji su mi na raspolaganju od infrastrukture za zaštitu prava intelektualnog vlasništva do iskorištavanja inovacije i tehnologija kroz financiranje i politiku javne nabave. Zajedno s kolegom Carlosom Moedašom želim iskoristiti program Obzor 2020. i ostale instrumente politika Europske unije kako bismo mogli podržati inovacije koje će biti blizu industriji i isto tako napredne tehnologije u područjima kao što su nanotehnologije, biotehnologije i napredna proizvodnja. Četvrto, poseban ću naglasak staviti na europske strateške industrije. Spomenut ću samo neke pojedinačne sektore. U automobilskoj industriji moramo ponovno pokrenuti proces CARS 2020. Zatim moramo revidirati okvir koji se tiče homologacije i moramo snažno podržati usklađivanje propisa u području automobilske industrije u svijetu. Što se tiče kemikalija, zajedno sa kolegom Vela, radit ću na poboljšanju provedbe propisa REACH, posebno e, što se tiče postupka davanja odobrenja. U obrambenom sektoru ću se baviti unutarnjim tržištem, javnom nabavom u obrani i racionalnim korištenjem ulaganja temeljem putokaza Europskog vijeća. Što se tiče građevinskog sektora predlažem da se izvede jedna analiza sektora i provedbe postojećih propus, propisa. No, htjela bih jasno reći da će moj pristup biti takav da će obuhvatiti sve gospodarske sektore od proizvodnje čelika do turizma i kreativnih industrija, uzimajući u obzir sve njihove specifičnosti. Istovremeno moram jasno naglasiti da ću surađivati sa svim industrijskim sektorima u Europi. Moramo imati preduvjete za razvoj zelenog gospodarstva. Namjeravam se baviti paketom mjera koje se e, temelje zelenim tehnologijama i pristupom koji je usmjeren na tržište u raznim industrijskim sektorima. 2015. godine predložit ću putokaz mjera koje bi trebale podržati industriju i koje će konkurentno staviti u središte strategije Europa 2020. i proces europskog semestra. Treći prioritet. Sva mala i srednja poduzeća moraju imati e, poslovno okruženje koje pogoduje njihovom razvoju. Ja ću iskoristiti 2,3 milijarde eura za mala i srednja poduzeća u sklopu programa COSME, a poseban će naglasak biti na tome da se malim i srednjim poduzećima pomogne da dođu do kredita, te ćemo nadograditi poduzetničku europsku mrežu koja će omogućiti tim poduzećima da na najveći mogući način iskoriste pogodnosti unutarnjeg tržišta i pronađu tržišta u inozemstvu. Sve inicijative bit će predmet testa za mala i srednja poduzeća kako bi se vidjelo da ne utječu neproporcionalno više na mala poduzeća. Također ću predložiti reviziju akta za mala poduzeća u Europi. Cilj će biti da se svugdje u Europi smanji trošak i vrijeme potrebno za otvaranje novog poduzeća. Čitav postupak će biti brži. Također možemo učiniti mnogo više kako bismo smanjili administrativno, administrativno opterećenje i možemo otvoriti mogućnost da poduzeća obave sve na jednom mjestu. Europskim poduzećima treba pristup tržištu u Europi, ali isto tako i u svijetu. Zato ću surađivati sa povjerenicom za trgovinu Cecilijom Malstrom, te ću je podržati u otvaranju tržišta izvan Europe u duhu uzajamnosti i međusobne koristi. Pritom mislim na pregovore između SAD, Evropske unije i SAD-a i Japana. S obje strane moramo smanjiti carine, moramo ukloniti necarinske prepreke, otvoriti tržište usluga i poboljšati pristup javnoj nabavi na svim razinama. Istovremeno, kao što je jasno istaknuo predsjednik Juncker, to ne može ići na štetu naših vlastitih standarda. Posebno ću pozornost obratiti na brzo rastuća gospodarstva poput Kine i zemalja koje se nalaze u našem neposrednom susjedstvu. Imam samo još jednu rečenicu, da, izvolite. U Europskoj uniji se ponekad stječe dojam da ono što poduzimamo kako bismo produbili unutarnje tržište koristi samo velikim poduzećima. To je kriva predođba. Za mene je unutarnje tržište mnogo više od toga. To je osnova našeg gospodarstva u Europi i utječe na svaku pojedinu tvrtku. Prema tome, unutarnje tržište zajedno sa inovacijama mora potaknuti europsku konkurentnost, otvoriti nova radna mjesta i potaknuti tako potreban gospodarski rast u Europi. Hvala. I vratimo se na posao. Great. Thank you. Very Hvala. Hvala gospođo kandidatkinju za povjerenicu na ovoj uvodnoj izjavi. A sada prelazimo na govornike u ime političkih klubova, klubova zastupnika. U ime kluba zastupnika EPP-a Gospodin Janus Revandovski, izvolite. Gospođo Benkovska, ovdje sam. Treba nam daleko više ulaganja u Europu. A prošle godine smo uložili 15% manje nego 2007. godine. I to je lako reći, to je moderan slogan ulaganje u rast i zapošljavanje, ali to nije popraćeno odgovarajućim sredstvima i postoji taj nesrazmjer između izjava, riječi, obećanja i stvarnosti, naročito stvarnosti malih i srednjih poduzeća u Europi. Zato jer ta poduzeća u vašoj zemlji ovise o samofinanciranju, ali zapravo nailaze na velike poteškoće u pristupu financiranju. S obzirom na vaše uspješno iskustvo u Poljskoj, koje smatrate da su najbolja sredstva u alatima koje raspolaže Europa kako bi se to riješilo zato jer je to promašaj tržišta i osim toga kada mm, se radi o poslovnoj zajednici kakva su najbolja sredstva kako financirati mala i srednja poduzeća. E, odgovorite, gospođo kandidatkinja za povjerenicu. Hvala. Na početku želim reći da e, u svjetlu mojeg sedmogodišnjeg iskustva stekla sam sljedeći dojam. Ne raspolažemo nedovoljnim sredstvima, ali ponekad se ta sredstva ne troše onako kako bismo htjeli i ne postižu željenu dodanu vrijednost i dodani odnosno željeni povrat na investicije. Naravno, kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, jer sam tako protumačila vaše pitanje, raspolažemo brojnim instrumentima kao komisija, tako i zemlje članice. Kada je riječ o mojem portfelju, naravno raspolažemo programima poput Kozme koje sam upravo spomenula. A kada je riječ o zemljama članicama, postoje regionalna politika. Ispričavam se, Nadovezat ću se na svoju uvodnu izjavu u svom odgovoru, ali želim naglasiti sljedeće. Regionalna politika i regionalni fondovi kada se koriste na učinkovit način imaju doista besprimjeran učinak zato jer imamo više struki povratna ulaganja. U mojoj zemlji Našli smo se u takvim situacijama i postigli smo upravo te rezultate. Vi ste pitali kako možemo podržati mala i srednja poduzeća, kojim instrumentima, kojim alatima. Naravno, moramo se poslužiti financijskim instrumentima koji doista postižu učinak poluge i instrumentima koji neće ulijeniti poduzetnike. Nisu nam potrebna suvišna kreditiranja. Tu mislim na instrumente poput rizičnog kapitala, na jamstva i različite kreditne instrumente koji se koriste na tržištu. No, želim skrenuti pažnju na sljedeće. Predsjednik prekida Žao mi je, morat ću vas e, prekinuti svaki puta kada budete kasnili sa odgovorom 10 e, sekundi. Ako želite još dodati jednu rečenicu, ali molim vas da se držite donog vremena. Da, samo još jedna rečenica. Ponekad manja novčana sredstva za mala i srednja poduzeća, naročito za start-upove, imaju doista izvanredan učinak e, jer ta sredstva za tri ili četiri godine mogu pomoći jednom startupu da se pretvori u pravo poduzeće i da otvori nova radna mjesta. Gospođa Katlin Van Prent u ime sid Hvala vam lijepa. Ovdje sam. Hvala vam. Pozdravljamo vašu uvodnu izjavu, iako moram reći da nam treba liberalnija Europa, ali također treba nam Europa koja ulaže daleko više i tu ću se nadovezati na ono što je obećao gospodin Juncker, odnosno da će staviti na raspolaganje sredstva za investicije u visini od 300 milijardi eura. To je za nas doista važno. Dosta ste govorili o industrializaciji, to pozdravljamo, mislimo da je to vrlo važno. Malo ću parafrazirati ono što ste rekli u uvodnoj izjavi. Rekli ste da nam treba industrializacija, no e, to nije moguće ako nije održiva, to mora ići ruku pod ruku. I u tom smislu imam dva pitanja. Ako razmotrimo reindustrializaciju i ako želimo to ostvariti na održiv način, koje biste sektore tu posebice izdvojili? I, i samo evo da dovršim rečenicu. Hvala vam lijepa, predsjednik prekida. Moramo se pridržavati zadanog vremena. 45 kolega želi postaviti pitanje. Dakle, moramo se pridržavati zadanog vremena. Ispričavam se, gospođo kandidatkinja za povjerenicu, dvije minute, ako vas smijem zamoliti. Mogu li? Možete. Nadovezat ću se na svoj prethodni odgovor. Mislim da sredstva kojima raspolažemo i također instrumenti kojima raspolažemo su nešto što treba iskoristiti u najboljoj mogućoj mjeri. Kao što je rekao gospodin Juncker, imamo paket za ulaganja s kojim možemo raditi, povjerenik Katajnen i ja, i to će se dogoditi već unutar nekoliko mjeseci od početka rada komisije. Ja mislim da je održiv razvoj doista od ključne važnosti. i Tu mislim također i na zaštitu okoliša, na inovacije, na e, industrijska pitanja. O tome treba voditi računa. Kao što sam rekla u uvodnoj izjavu, postoje sektori koji su od ogromne važnosti posebne važnosti u ovom slučaju, no tu ne govorim o posebnom tretmanu za neke sektore u Europi. Ja sam rekla da ćemo se pozabaviti svim sektorima, govorila sam o automobilskom sektoru, o kemijskoj industriji, o građevinarstvu, što je pak povezano sa čitavim nizom drugih e, sektora koje ulaze u proizvodni prsten. Dakle, to je sve povezano pak sa sektorom pružanja usluga i sektorom proizvodnje dobara. No, također e, želim naglasiti nešto što mi je posebno važno i također čime će se baviti komisija, odnosno trebamo u Europi obraditi čitav niz tematika. Trebamo razmotriti pitanje e, proizvodnje čelika, inovacija, turizma. To možda ima jednu simboličnu vezu, odnosno e, turizam je treći po veličini sektor u Europi, dakle on nema simboličan značaj. I u svim ovim sektorima možemo predvidjeti e, inicijative i aktivnosti koje će biti namijenjene upravo suočavanju s ovim izazovima. Hvala. Gospodin Andrzej Duda u ime ECR-a. Hvala. U svojim odgovorima u pisanom obliku rekli ste da kada je riječ o javnim natječajima postoje i previše birokratizacije, korupcije i lokalnih interesa. Korupcija, ovo pitanje je doista važno. Bilo je jasnih slučajeva korupcije sa pravosudnog e, stajališta, ali e, korupcija ne znači samo to. To može biti i davanje prednosti određenim gospodarskim subjektima. Na taj način se narušava funkcioniranje unutarnjih tržišta. Zanima me hoće li komisija pozabaviti se tim slučajevima i na koji način. Drugo pitanje. Želimo stvoriti jedno snažno unutarnje tržište i to je jedan od prioriteta koji ste naveli i također ste naveli aktivnosti koje treba usredotočiti na najvažnije sektore u tom kontekstu. Ja želim postaviti sada sljedeće pitanje na koji ćete način postupati, naravno uz poštivanje načela subsidijarnosti i održivosti. Hvala. Kada je reč o javnim natječajima, javnoj nabavi, to je tematika koju poznajemo iz našeg svakodnevnog života. Ja sam se bavila brojnim projektima, stotinama projekata u vrijednosti od 200 milijardi eura kojima sam ukupno upravljala. Dakle, to je sve uzeto u obzir. Mi imamo jedan zakonodavni paket za eh, javnu nabavu koji je predstavljen e, ove godine, a njemu je namjera otvoriti tržište javne nabave između zemalja članica, zato jer 20% e, BDP-a europskog BDP-a se nalazi upravo u ovom sektoru javne nabave, ali prekogranična javna nabava ima udio od samo 2% u tome. To je prvi cilj. Drugi cilj je pojednostavljenje e, ustava javne nabave za e, tijela koja raspisuju natječaje. A naravno svrha je i, e, i ispraviti se nedostatke i riješiti pitanje korupcije, ali ne samo to. Ponekad na europskoj razini čini se da neki prijedlozi imaju dobre učinke u zemlji članici, no s druge strane možda postoje tu neki deficiti ili nedostaci i mi ćemo to pratiti izbliza. Želim još istaknuti sljedeće. Ako imamo dobro usrednu inovativnu stručnu upravu i ako imamo sustav eh, za prijenos svih eh, javnih financijskih sredstava, ako postoji jedan eh, sustav koji funkcionira sa crvenim kartonima, onda će korupcija spasti praktički na nepostojeću razinu. Dakle, jedna dobro ustrojena oprava tako funkcionira. Gospođa Dita Harancova iz Aldea. Gospođa Dita Harancova. Hvala, gospođo kandidatkinja za povjerenicu. Komisija je u zakonu o malim poduzećima obvezala se da će dati prednost manjima u donošenju politika i odluka i to uključuje također i test malih i srednjih poduzeća kako bi se ucijenio učinak dolazećih propisa i administrativnih e, inicijativa upravo na mala i srednja poduzeća. Za velerale je doista e, bitno da se to učini na odgovarajući način, a također smatramo da je ostvar, da postoji tu prostor za napredak. Tu želim istaknuti važnost e, savjetovanja dionika koji predstavljaju mala i srednja poduzeća u prvoj fazi ocjene prije dovršenja istog procesa. Smatrate li da je E, to načelo dovoljno provedeno i ugrađeno u razradu novog europskog zakonodavstva? I također drugo pitanje, kako ćete osigurati da se ocjenju mala i srednja poduzeća na odgovarajući način u novom prijedlogu koji ćete podnijeti? Hvala lijepa na ovom pitanju. To je zapravo jedno od područja na koje bih se zapravo doista htjela fokusirati. Ako odlučite osnovati e, tvrtku u Europi, To znači da ćete se morati boriti za opstanak zbog raznih prepreka i zato ćemo pokušati na svim razinama primijeniti načelo E, pristupnosti financiranju svi alati koji su dostupni trenutno koji će omogućiti procjenu učinka našeg zakonodavstva prije nego što ono stupi na snagu bit će primijenjeni mi ne možemo dopustiti da imamo situaciju gdje na primjer imate procjenu učinka i znate da će e, neki propis na jedan ili drugi način zapravo povećati administrativno opterećenje ili prepreke u tom slučaju se naravno nešto mora poduzeti gospodin Timemans će naravno biti osobno odgovoran za e, to područje, ali ja ću sigurno učiniti sve što bude u mojoj moći kako bi se administrativne procedure optimirale. I još nešto što ste vi spomenuli. Ja vjerujem da bi proces konzultacija trebao uključivati sve dionike, uključujući poduzetnike, potrošače, nevladine organizacije, potroš, udruge potrošača, dakle svi ti dionici bi trebali sudjelovati u ovom procesu. Hvala lijepa. Sljedeći govornik Denis De Jong u ime e, kluba zastupnika GUE. Hvala lijepa, gospodine predsjedatelju. Gospođo Bjenkovska, govorili ste o sektoru zdravstva koji je iznad e, gospodarstva i u tome se slažemo. E, naša stališta, stališta ovog parlamenta su u skladu s vašima. Mi smo protiv toga da se e, nadležnost za medicinske proizvode prebacuje iz jedne opće oprave u drugu. E, mi ćemo nastojati e, revidirati tu odluku. Da li ćete e, predložiti gospodinu Junkeru da odustane od te predložene promjene? Hvala lijepa. Hvala na ovom pitanju. Ja vjerujem da objedinjavanje farmaceutske industrije u isti porfelj sa drugim industrijama da je to opravdano. To je industrija koja je najveći proizvođač e, na globalnoj razini, to je industrija gdje je e, Evropska unija treći po veličini izvoznik na e, svijetu. Dopustite da vas podsjetim da je zdravlje i sigurnost naših pacijenata naravno naš vrhunski prioritet i sigurnost medicinskih proizvoda neovisno o tome e, na koji način će se to organizirati u kojem portfelju će biti Dopustite da vas podsjetim da svi propisi koji se odnose na farmaceutski sektor donešeni su prije pet godina u vrijeme kada je e, taj sektor bio pokriven općom upravom za e, poduzetništvo. E, dakle, sada ga se vraća tamo odakle je došao. Četiri stvari koje sam spomenula, zdravlje, sigurnost, kvaliteta i dostupnost će biti naš, naš prvi prioritet i to govorim i u svoje ime i u ime svojih kolega. Postoji još jedan argument e, u korist tog e, rješenja, to je vrlo inovativan sektor i ja vjerujem da ovaj portfelj jer s jedne strane imate jedinstveno tržište robe i usluga. S druge strane imate poduzeća, industriju, ali također inovacije koje idu ruku pod ruku. E, s time mislim dakle da je zbog toga to jedno razumno rješenje i da će u praksi mnogo bolje funkcionirati i da će to biti mnogo učinkovitije rješenje. Hvala lijepa. Gospođo Bjenkovska, dobrodošli. Početkom godine smo usvojili jedno izvješće sa ciljem renesanse industrije za održivu Europe. Bez održivosti u budućnosti neće biti konkurentnosti. Što kanite u okviru europskog semestra poduzeti kako bi e, se e, poštivalo ovo stajalište i kako želite osigurati da se visoki standardi u stručnom obrazovanju zadrže e, kako bi se e, uspješno borili protiv nezaposlenosti, osobito nezaposlenosti mladih. Hvala lijepa. Kao što sam već rekla, u svom uvodnom izlaganju. U sljedećih deset mjeseci voljela bih vam prezentirati jedan plan koji bi trebao specificirati na koji način želimo primijeniti našu politiku industrializacije, na koji način želimo podržati tu politiku. Očito je da ta politika u 21. stoljeću mora biti uravnotežena i mora biti održiva. Mora biti politika gdje su ciljevi konkurentnost, održivost, rast i nisko uh, ugljična, ugljično gospodarstvo, da svi ti aspekti moraju biti obuhvaćeni kako bi uh, naše društvo od toga profitiralo. Mislim da je od ključne važnosti inovacija i to će sigurno biti jedan, jedan od važnijih aspekata u planu koji ću vam prezentirati inovacije, napredne tehnologije, energetska učinkovitost, učinkovitost upotrebe resursa i sirovina, to bi svakako trebali biti stupovi naše industrije u Europi. Mi bi da bismo se trebali usredotočiti na nove tehnologije, na više inovacija, kao što sam već rekla, na najnaprednije tehnologije e, i na one ključne tehnologije koje nam mogu omogućiti e, prednost na globalnoj razini. Ne samo ja, nego i povjerenik nadležan za inovacije i povjerenik e, nadležan za zaštitu okoliša. Svi mi skupa pokušat ćemo naći načine, i instrumente kako bismo podržali ovu politiku. Kad je riječ o e, e, E, pitanju obrazovanja, odnosno dvostrukog sustava obrazovanja, mislim da je to zapravo vrlo dobar sustav i da podržava e, zapošljavanje u Europi e, zadovoljava i potvrde, potrebe poduzetnika i mislim da tu ne treba raditi izmjene. Gospodin Boreli je sljedeći Mala i srednja poduzeća otvaraju brojna radna mjesta i to su jedina radna mjesta gdje u nedostatku institucija i Europe neovisni poduzetnici su pokazali da mogu pokazati i solidarnost. U očima obratnika Europa znači između ostalog i Basel 3 sa svim posljedicama. Dakle, kriteriji za ocjenu rizika koji samo pogoduju bankama su doveli poduzeća do toga da su isključena iz mogućnosti pristupa kreditu, a to su poduzeća koja stvaraju rast i radna mjesta. A to je zato što banke nisu u stanju prepoznati dodatnu vrijednost jednog ulaganja koji predstavlja u slučaju jednog obrtnika jedan čovjek i njegovo znanje. Dakle, što mislite učiniti kako biste popunili taj jaz između rada e, malih i srednjih poduzeća i rada bankovnog sustava i to se odražava pak i na važne aspekte kao što je inovacija što je još jedan od stupova vašeg portfelja. Hvala. Prošime Molim odgovorite. Hvala lijepa. Tri stvari su relevantne i najvažnije za male i srednje poduzeća. E, pristup kapitalu i deregulacija. Kao što sam već rekla, sa svim time ću se pozabaviti. Novo zakonodavstvo mora biti jednostavno, manje opterećujuće i relevantnije za potrebe malog i srednjeg poduzetništva i vjerujte mi, to nisu samo prazne riječi. Ja ću e, barem djelomično i uspjeti ostvariti ove svoje ciljeve. Što se tiče pristupa financiranju, kao što sam rekla, upotrebit ćemo sve metode koje nam stoje na raspolaganju u suradnji sa Europskom investicijskom bankom i Europskim investicijskim fondom gdje, gdje, e, koji je već upotrijebio mnoge instrumente koji su vrlo dobro funkcionirali u mnogim zemljama članicama. Dakle, učinit ćemo sve što možemo kako bi se pristup financiranju popravio za malo i srednje poduzetništvo, jer to je vrlo važan aspekt. Što se tiče inovacija, ukratko, Industrija je najveći generator inovacija i istraživanja. Privatne kompanije su najveći generator inovacija u i znanstvenih istraživanja i zato moramo podržati inovacije od samog početka, od same ideje. Zato ću podržati paket mjera e, suradnje između sveučilišta i poduzeća e, koji će se kojim će se omogućiti e, pristup tržištu za prototipove novih proizvoda. Dakle, ako počnemo od prototipa, e, e, odnosno ako budemo financirali inovacije počeši od prototipa, time ćemo postići dosta. Hvala lijepa, sada ćemo imati sljedeću rundu pitanja. Prvi je na redu gospodin Adam Scheinfeld. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Mislim da je za gospodarski i socijalni razvoj Europske unije vrlo važno da se osigura da jedinstveno tržište dobro funkcionira. Mislim da je ono što je vrlo važno pritom garantirati punu primjenu direktive o uslugama. Nažalost, ako pogledate što se događa u praksi, vidjet ćete mnogo slučajeva nesavršene E, primjene direktive o uslugama i to zbog lokalnih problema e, i raznih barijera kad je riječ o pristupu tržišta, barem kad je riječ o pristupu tržišta e, u području javnih usluga, a također i zbog slučajeva korupcije koji su već spomenuti. Također imamo administrativno opterećenje i situaciju da imamo previše regulirana područja i razlike neharmonizirane e, propise. Uzimajući sve to u obzir, htio bih vas pitati, gospođo vinkovska kako bi se ograničilo te negativne pojave? Predsjedatelj kaže da je povjerenica već naslutila e, što će što ćete pitati, pa sad njoj daje riječ kako bi vam odgovorila. Ja sam već spomenula da ne možemo imati jedinstveno tržište ako ne uspijemo učiniti ono što jedinstveno tržište zahtjeva kad je riječ o robama i uslugama i zato imam popis četiri cilja. Moj prvi prioritet će definitivno biti pitanje primjene direktive o uslugama, a također i nove izmijenjene direktive o priznavanju stručnog, stručnih kvalifikacija. Mi nećemo tolerirati one koji ne budu primjenjivali tu direktivu. Mislim da je to vrlo važan dio kad je riječ o funkcioniranju jedinstvenog tržišta. E, ta direktiva je usvojena i sad je se mora primjenjivati. Kad je riječ o potencijalnim preprekama i problemima, sredinom 2015. mi ćemo e, imati uvid u e, sve prepreke koje sprečavaju potpunu primjenu te direktive. Kad je riječ o preprekama za slobodno kretanje radnika, kao što znate imamo novu izmijenjenu direktivu od 2012. Imamo mnoge izmjene i nove mjere kad je riječ o E, priznavanju stručnih kvalifikacija u EU Ja ću sigurno usko surađivati sa dionicima, e, predstavnicima zemalja članica kako bi se eliminirale sve neopravdane prepreke. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Marija Joa Rodriguez. Gospođo kandidatkinjo, jedinstveno Tržište sigurno ima veliki potencijal kad je riječ o stvaranju novih radnih mjesta i e, gospodarskom rastu, ali pritom je bitno ne umanjiti naše socijalne standarde. Dakle, moje pitanje je kako kanite uzeti u obzir naše socijalne standarde i kako kanite uzeti u obzir socijalnu dimenziju kada budete vrednovali, odnosno analizirali razne politike ex ante i ex post kako bismo imali bolje zakonodavstvo i bolje propise. Hvala lijepa. Nešto što sam također već spomenula i ja u to čvrsto vjerujem je da je socijalni aspekt našeg jedinstvenog tržišta je nešto što ćemo zadržati, što ostaje. Jedinstveno tržište nije važno samo za sebe, nego je važno kao alat za stvaranje gospodarskog rasta i novih radnih mjesta. Moramo se usredotočiti na sektore sa najvećim potencijalom, ali pritom moramo imati socijalne klauzule i klauzule koje se tiču zaštite okoliša. Na primjer, u paketu o javnoj nabavi tu imamo mogućnosti primijeniti dakle takve klauzule kod raspisivanja natječaja. Dakle, uvjerena sam da Europa može ostati konkurentna e, i to na način da proizvodi kvalitetne robe, ali i da nudi kvalitetu života i da to nije jedno s drugim u suprotnosti na početku sam rekla da da pitanje da li nam treba socijalnija ili liberalnija Europa, rekla sam da nam treba i jedno i drugo. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Sljedeća govornica je gospodin Ashley Fox. Hvala lijepa. E, ovdje sam sjedim ispred vas, gospođo Bjenkovska. posljednji saziv komisije započeo je konzultacije kako bi se našlo deset, naj, zakonskih akata koji najviše opterećuju malo i srednje poduzetništvo. Potom su objavili jednu komunikaciju e, i dosta govorili o tome, ali vrlo malo su konkretno ga poduzeli. Zato bih volio da mi kažete koji jedan konkretni zakon, eh, zakon želite ukinuti kako biste eh, pomogli malom i srednjem poduzetništvu? Samo jedan zakon mi navedite, molim vas. Znam za taj popis, znam o čemu govorite i ne mogu identificirati jedan zakon koji bih voljela ukinuti, ali eh, možete biti sigurni Govorila sam 15 minuta, iako nikad inače ne govorim dugo, malo govorim, a dosta radim. Ja vas uvjeravam da ćemo ovu listu ponovo analizirati i da ćemo nakon konzultacija e, poduzeti konkretne mjere. Znam kako izgleda poslovni e, život, e, surađivala sam sa malim i srednjim poduzetništvom i uvjeravam vas da ćemo pokušati i da ćemo početi raditi na tome već u prvim tjednima očito ako me potvrdite kao povjerenicu. Mislim da će prvih nekoliko tjedana biti posvećeno tome, a možda ću onda izabrati i više od jednog zakona, možda deset, možda čak i dvanest. Hvala lijepa. Hvala predsjedniče gospođo Bjenkovska. U prethodnim odgovorima ste spomenuli javnu nabavu. Rekli ste da prekogranična javna nabava predstavlja još uvijek vrlo mali postotak ukupnih postupaka javne nabave. Dakle, stvari ne funkcioniraju u potpunosti. Zanima me koje ćete konkretne mjere poduzeti ako se potvrdi vaše imenovanje, a u svrhu olakšavanja prekograničnih postupaka javne nabave koji bi trebao biti vaš sljedeći korak u pravcu smanjenja birokracije za poduzetnike, a s time je povezana, povezano pitanje i korupcije i prijevara u postupcima javne nabave. Temeljem ove studije 20 do 25% vrijednosti cijena Eh, se dodaje na ugovorenu vrijednost. Vi ste u pisanim odgovorima spomenuli. Dobro, hvala na pitanju. Izvolite, molim vas da odgovorite na pitanje. Što se tiče konkretnih mjera, mi smo njih poduzeli zahvaljujući novom paketu mjera o postupcima javne nabave. Taj paket stupio na snagu na proljeće ove godine. Da, činjenica je da sudjelovanje stranih tvrtki u javnoj nabavi još uvijek nije na visokoj razini, dakle postotak je nizak. Međutim, za to postoje neki konkretni razlozi. Neki se natječaji odnose na pružanje usluga koje po samoj svojoj prirodi mogu manje biti predmet međunarodne ili prekogranične trgovine nego što je slučaj s robom. Ja ću vidjeti kako će se provoditi ovaj novi paket mjera. Što se tiče paketa koji je usvojio prethodni saziv komisije, tu se nalaze i neke mogućnosti kako bi se povećao postotak postupaka javne nabave u kojima sudjeluju strana poduzeća Nadam se da će temeljem analize koju namjeravamo provesti jasno da ćemo jasno vidjeti da li ovaj paket mjera funkcionira onako kako je bilo zamišljeno. Vaše drugo pitanje? The Drugo pitanje je bilo o tome kako se nositi s pitanjem korupcije u postupcima javne nabave. Da, to sam već spomenula. Iz vlastitog iskustva znam da bez izvanrednih mjera u smislu suzbijanja kriminala da se taj sustav, da se taj problem može riješiti na način da se sustav ustroji na transparentan način. Tako se može točno vidjeti kako se novac troši i zapravo se može pratiti čitav proces kod trošenja javnog novca. Ja imam pozitivnih iskustava u tom području i mogu vam reći da sustav ne mora biti represivan, a može dati rezultate. Hvala. Sada vi imate riječ, gospođo Ford. Hvala. Mislim da je dobro da ste sada, do, bit će vam drago čuti da ste do sada odgovorili na četvrtinu pitanja. Iz kluba zastupnika GUE, gospodin Siliki Otis. Svi kažu da je malo i srednje poduzetništvo kamen temeljac europskog gospodarstva. Međutim, problem je u tome da novac koji se treba koristiti za malo i srednje poduzetništvo sada postaje ograničen u opsegu. Što se tiče financiranja e, malog i srednjeg poduzetništva, bitno je istaknuti da se ta poduzeća nalaze u konkurentskom položaju u odnosu na velike multinacionalne kompanije. Posebno su vidljivi problemi u južnim zemljama Europske unije, u nekim zemljama, primjerice na Cipru. Mora se provoditi memorandum, budući da zemlja primjenjuje program oporavka i tu posebno postoji pritisak hoće li se poduzeti nešto da se olakša rad malim i srednjim poduzećima, posebno na jugu Europe. Veći dio mog resora, a ne samo ovaj dio koji se tiče malog i srednjeg poduzetništva, odnosi se na unutarnje tržište i industriju. Dakle, svi ti segmenti imaju zajedničko da se treba pokušati olakšati rad malim i srednjim poduzećima, trebaju se otvoriti nova radna mjesta. Svi znamo da industrijska proizvodnja ne može postojati u vakuumu. Sve je to međusobno povezano i ako se donese određena odluka Primjerice, ja bih vam mogla iznijeti putokaz e, za potporu industrijskoj proizvodnji tijekom prvih mjeseca sljedeće godine, ali to će uključivati i potporu malim i srednjim poduzećima. Već sam spomenula potrebu da se olakša pristup kapitalu. Bitno je informiranje. To su stvari koje često nedostaju. Mala i srednja poduzeća vrlo često se nalaze u teškom položaju, e, ne znaju kome se obratiti, ne znaju kojim se ostalim institucijama mogu obratiti za financijsku pomoć osim bankama. I na kraju nešto o samim propisima, već sam odgovorila kolegi Foxu. Dakle, što se tiče najzahtjevnijih e, zakonodavnih mjera i zakona, E, dakle, to je nešto što ću učiniti svakako kao prioritet. To se ne odnosi samo na južne evropske zemlje. Mala i srednja poduzeća diljem Europe moraju se nositi sa sličnim problemima. Moramo se boriti s tim problemima svugdje. Dakle, neke stvari spadaju u nadležnost država članica, no mi se moramo pobrinuti da novac ide tamo gdje je potreban. Gospodin Pascal Dorand, hvala. Gospođo Objenkovska, vi ste malo prije rekli i drago mi je da ste naglasili održivu potrošnju i zaštitu okoliša. Europsko gospodarsko i socijalno vijeće je prošle godine jednoglasno iznijelo jedno mišljenje u prilog održivoj potrošnji vezano uz ciklus samih mikropoduzeća i informiranje potrošača. Cilj je da se smanji vijek trajanja proizvoda što bi moglo povećati učinkovitost poduzeća i moglo bi također smanjiti ekološko onečišćenje. Moje pitanje je sljedeće. Namjeravate li poduzeti neke mjere kako bi e, vijek trajanja proizvoda bio među sastavnim karakteristikama za opis proizvoda i hoćete li se boriti protiv eh, programiranog zastarijevanja proizvoda. Hvala. Da, to mi je namjera. Svi koji su u ovom poslu i koji imaju godina koliko i ja znaju da su 70-ih godina proizvodi trajali mnogo duže nego sada. Međutim, dakle, mi ćemo se pozabaviti tim pitanjem ako utvrdimo da je riječ o nepoštenoj trgovačkoj praksi, onda tome treba stati na kraj. Što se tiče potrošača, oni bi trebali biti u stanju dobiti mjerodavne informacije na tu temu. Istovremeno moramo biti oprezni kako ne bismo naštetili konkurentnosti naše industrije. Da, slažem se i bavit ću se tom temom, smatram da je to važno za sve nas. Gospođa Margo Parker, hvala predsjednice. Gospođo Bjankovska, samo i komisija ima pravo inicijative ili ukidanja zakonskih akata. Vi ste rekli da trebamo smanjiti birokraciju. Zanima me sljedeće. Koliko europskih propisa, direktiva ili uredbi namjeravate staviti van snage? Vaša nadležnost e, obuhvaća i mala i srednja poduzeća. Međutim, e, velik dio zakonskih propisa u EU odnosi se upravo na njih, a one ne mogu podnijeti administrativni trošak. Velika poduzeća potiču Europsku uniju da stvaraju nove propise zato što znaju da to onemogućuje ulazak e, konkurentima na tržište. Kakvo iskustvo imate e, u vezi s time i jeste li ikada bili zaposleni u privatnom sektoru? Jeste li ikada radili za plaću u privatnom sektoru? Ne, nisam nikada bila zaposlena u privatnom sektoru, no 20 sam godina radila na instrumentima za pomoć malom i srednjem poduzetništvu. Tako da mogu reći da detaljno poznajem s kojim se problemima nose mala i srednja poduzeća zbog e, loših propisa na nacionalnoj i europskoj razini. E, u svakoj državi članice postoje problemi e, sa birokracijom i to otežava rad malim i srednjim poduzećima. Ali kao što sam rekla, u ovoj fazi procesa ne mogu vam reći da ćemo donijeti neki zakonodavni akt i da ćemo onda neki drugi staviti van snage ali mogu vam obećati da ono što smo počeli u prethodnom sazivu, da ćemo nastaviti raditi e, na tom procesu. Dakle, analizirat ćemo koje zakonodavne akte treba staviti van snage, a što se tiče onih koji se provode, ja ću se pobrinuti da se to odnosi samo na one najvažnije. Nikolas Bey. U odluci iz 2012. godine Sud Evropske unije naveo Evropsku uniju da preispita mjere o taks antidampiškim mjerama za proizvode iz Kine i Vijetnama. Dakle, to su mjere koje Europski parlament e, donio u jednom rijetkom trenutku lucidnosti, međutim sada se to ukida. Osim toga, donesena je odluka da se ne zaštite nacionalno gospodarstva. Dok mi to prihvaćamo, naši partneri izvan Europske unije nemaju iste skrupule i htio bih pohvaliti inteligentnost onih vlada koje se e, bave interesom svog naroda i realnog sektora. Brojni europski narodi su pokazali da više ne vjeruju svoje stranke na prošlim izborima, koje i dalje vjeruju u dogmu e, slobode kretanja kapitala, dobara i usluga. Moje pitanje je sljedeće. Ako se državama ne može vratiti ekonomski suverenitet, hoćete li se obratiti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji i što će biti s tim mjerama koje štite naše narode ili ćemo i dalje služiti i e, slušati upute e, Svjetske trgovinske organizacije? Hvala. Da, ja sam u svom prvobitnom govoru stavila rečenicu o tome da sam protiv bilo kakve dogme. To sam na kraju izbacila iz govora, no i dalje se pridržavam toga stava. Preduvjet za naše vodstvo u otvaranju novih radnih mjesta i ostvarivanju visoke razine prosperiteta za naše građane jeste da provodimo politike koje su usmjerene na povećanje konkurentnosti. Treba nam jedan sveobuhvatni pristup brojnim pitanjima, industrijskim politikama, politikama koje se tiču malog i srednjeg poduzetništva, a naravno ne smijemo dovoditi u pitanje činjenicu da imamo neke visoke standarde koje smo same donijeli i da nas je to stavilo u težak konkurentski položaj s obzirom na liberalizaciju na svjetskim tržištima. To znači da moramo braniti svoje interese na aktivniji način. Vjerujem da svi instrumenti koji su nam na raspolaganju trebaju biti tu i trebaju se koristiti na odgovarajući način u odnosu na međunarodnu trgovinu. S druge strane, očito je da se Europska unija ne može izolirati od ostatka svijeta. Naše sudjelovanje u svjetskoj trgovini i na tržištima u trećim zemljama vrlo je značajno, posebno kada je riječ o inovacijama. Europska unija je mjesto gdje se mnogo toga događa i tako treba biti. Trebamo se pobrinuti da se primjenjuju jednaki uvjeti u međunarodnoj trgovini. Spomenulo sam načelo razmjernosti i zadržavanja visoke razine standarda koje imamo. Dakle, bitno je da zadržimo svoj položaj kod novih ulaganja. Nadin Morano iz Pučana. Imam konkretno pitanje. Poduzeće Kovuzije, tekstilna industrija, e, nalazi se u situaciji i brojna mala srednja poduzeća EU. Povećanje cijene energenata 20% je u, ukupnoj, e, u, ukupnoj, ukupnom prometu. U nekim slučajevima je to 40 do 65% troškova proizvodnje, dakle cijene energenata. A što se tiče E, uvoza tekstila neki od tih proizvoda sadrže toksične kemikalije. Međutim, e, ne poštuju se norme koje, moraju se poštivati norme koje se tiču otpada u vodama. Jeste li spremni podržati e, naša poduzeća i hoćete li financijski podržati ulaganje malih i srednjih poduzeća kako bi mogle ispuniti ekološke standarde kroz ovaj plan od 300 milijardi eura kao što je najavio predsjednik Europske komisije? Bardzo dziękuję za to pytanie, pani poseł. Rzeczywiście... Hvala. Hvala na pitanju. Da, istina je. Spomenula sam da su cijene energije u Europi među najvećima u svijetu i to mm, nam onemogućuje da ostanemo konkurentnima. Moramo poduzeti sve što je u našoj moći. Naravno, cijena energije u nadležnosti je država članica. Te se odluke ne donose na europskoj na razini Europske unije. Prema tome moramo se pridržavati normi koje smo donijeli na razini Europske unije, a što se tiče energetskog miksa, to je nešto što je u nadležnosti država članica. Naravno, pristup energiji i cijene energije ključna su pitanja kada govorimo o konkurentnosti europskog gospodarstva. Jučer je kandidat za povjerenika, gospodin Kanjete, spomenuo potrebu za velikim ulaganjima e, u europskom energetskom tržištu posebno što se tiče infrastrukture. Ja ga podržavam u tome. Bitno je iskoristiti sav potencijal, sve potencijalne izvore energije. Spomenuli ste plin iz Škriljevca. Naravno, moramo poduzeti i neke sigurnosne mjere u tom smislu. To je jedno od najvažnijih pitanja kojim će se morati baviti čitav sastav komisije. U pravu ste. Što se tiče proizvodnje, veći dio e, troškova otpada na cijene energije. Moramo nešto poduzeti u vezi s time. Gospođa, to je iz SED-a. Imam tri pitanja. Želite e, pomoći i malim i srednjim poduzećima da pristupe izvorima financiranja. E, zanima me kako to konkretno namjeravate postići, zato jer Europska investicijska banka isplaćuje sredstva poduzećima putem financijskih posrednika koji određuju sve uvjete kreditiranja, ali poduzeća kažu da sve to kasni i da ne funkcionira. Hoćete li promijeniti taj sustav? Zatim, u poduzetničkom planu za 2020. godine Europska e, unija se zalaže za to da će očuvati pluralnost različitih oblika poduzeća. I kako ćete vi očuvati tu ravnopravnost uvjeta između različitih e, oblika poduzeća, za, e, naročito kada je riječ o u zajednim društvima, naročito za koje se planira također jedno posebno zakonodavstvo. Osim toga, kako namjeravate e, pomoći malim i srednjim poduzećima da se umreže i namjeravate li poticati e, tako umrežavanje poduzeća? Dziękuję bardzo. Hvala. na europskoj razini, a da ne govorimo o regionalnim fondovima koji su za mnoge zemlje članice Europske unije važan izvor financijske potpore malim i srednjim poduzećima. Imamo Europsku investicijsku banku koju ste spomenuli, imamo Europski investicijski fond i podsjećam da je ovaj fond ostvario izvrsne rezultate i e, bio je važan e, subjekt e, za isplatu sredstava različitim zemljama članicama. A zatim imamo još jedan instrument komisije, a to je program COSME koji raspolaže sa 2,3 milijarde eura sredstava. Sad će se ta ulaganja u potpunosti iskoristiti i to na vrlo učinkovit način. Znam kada se osmišljava jedan instrument za poduzeća i poduzetništvo, naravno tu govorimo o javnim sredstvima, Dakle, kada se jedan takav e, instrument osmišljava, onda se pomno proučavaju financijski tokovi. I to od početka do kraja i nakon toga e, svi subjekti moraju u to biti uključeni i i ti instrumenti trebaju biti što jednostavniji za korištenje. Za mikropoduzeća i mala i srednja poduzeća ovi instrumenti moraju biti jednostavni i korisni jer jedno, jedino tako će moći imati učinka. Mm, podnošeni se od, određeni prijedlozi za e, pravna rješenja kada je riječ o rokovima isplata malima i srednjim poduzećima. Dakle, to se smanjilo za sa 60 na 30 dana. I mislim da je to vrlo značajna izmjena i to govorim iz vlastitog iskustva, zato jer ponekad poduzeća iščekuju mogućnost naplate računa i faktura i ako to ne uspiju, onda im prijeti stečaj. Zahvaljujući ovim pravnim rješenjima, mala i srednja poduzeća će svakako imati više prostora za rad, tako da je doista važan ovaj aspekt e, isplate. Hvala. Gospođa Veskovska, Reindustrializacija Europe je važna za trgovinu u Europi i to znamo zato jer u našoj zemlji nemamo dovoljno radnih mjesta i zbog toga je iselilo 2,5 milijuna Poljaka. To je problem koji pogađa i istočnu i središnju Europu, ali isto tako i južnu Europu. Govorili smo o jednoj važnoj temi, odnosno cijeni energenata, a energenti su četiri puta skuplji nego što je to u slučaju SAD-u. Vi ste više navrata rekli da će ćete podržati ulaganja u industrijski sektor koji manje troši energiju kako bi se smanjile i emisije CO2, ali što to znači? Namjeravate li smanjiti potrošnju ugljena za proizvodnju električne energije i namjeravate li također i smanjiti vađenje lignita i e, ugljena u Europi? Hvala. Mogu samo u svom e, odgovoru dodati jednu rečenicu prethodnim e, odgovorima. Kada je riječ o energetskom e, miksu i za navedene vrste ugljena, to je odluka koja je u domeni pojedinih zemalja članica. Svaka zemlja članica sama formira vlastiti energetski miks i odlučuje o postocima različitih energenata. Naravno, pri tome dotična zemlja članica mora poštivati europske propise. Idući tjedan ćemo imati vijeće koje će se baviti ovim pitanjima koje ste i vi spomenuli. A, kada je riječ o klimatskoj politici još nismo donijeli definitivna rješenja. Ponavljam, cijenu energenata u Europi treba smanjiti, a ugljen je jedan od izvora energije u Europi i zemlje članice moraju moći same odrediti vlastiti energetski miks, međutim pod određenim uvjetima. Odnosno, trebaju poštivati odredbe koje se utvrđuju na europskoj razini, što su vrlo strogi predujeti, ali svakako potrebni gospodin Žavandi iz Alda. Hvala. Gospođa Bjenkovska, učinkovitost resursa se temelji na održivom korištenju prirodnih resursa, što znači sirovine, voda, zrak e, i ekosustavi i to je temelj izmjena u europskom gospodarskom modelu. Kao vodeća inicijativa u strategiji 2020. je upravo rast i e, zapošljavanje što će smanjiti e, troškove i konkurentnost Europske unije i time će se uštediti svake godine 600 milijardi eura prema paketu Europske komisije. Slažete li se da učinkovitost korištenja resursa treba biti u srcu industrijske politike Europske unije i da održivost i konkurentnost ne samo da idu ruku pod ruku, nego se međusobno jačaju? I konkretnije, slažete li se da nam trebaju vodeći pokazatelji i ciljevi za učinkovitost korištenja resursa? Hvala. E, Hvala. Kada je riječ o prvom pitanju, u potpunosti se slažem. Smatram da jedan od naših ciljeva kada je riječ o korištenju sirovina treba biti provedba inicijative za sirovine Raw Materials Initiative i riječ je o tome da imamo sigurnost opskrbe i to opskrbu također po pristupačnim cijenama. Tu mislim na pregovore sa trećim zemljama, naročito kada je riječ o osnovnim sirovinama, a osim toga tu imamo i dvije tematike koje se tiču Europske unije, odnosno učinkovitost sirovina i resource efficiency. I zatim konkurentnost u recikliranju i gospodarenju otpadom i zbrinjavanju otpada. Nadovezujem se na ono što sam rekla prije, odnosno na trajanje proizvoda koje bi trebalo svakako biti duže. Dakle, slažem se s vama u ovome. Energetska politika, politika resursa e, su politike koje ne smiju stvarati prepreke trgovinskoj politici, nego upravo suprotno nadopunjavati. I drugo pitanje gospodina Denisa De Jonga iz e, kluba GUE. Moje pitanje je sljedeće i nadam se da ćete mi moći konkretno odgovoriti. Svima je prioritet e, podržati mala i srednja poduzeća. Mala i srednja poduzeća se nose s poteškoćama zbog e, kaznenih dijela, odnosno prijevara u nabavama i problemima sa naplatom, a također postoje i brojni privremeni ugovori koji se otvaraju. Dakle, koje konkretne mjere namjeravate potuzeti u ovim područjima? To je već na to je već ukazao Europski parlament kao na područje gdje tražimo inicijativu Europske komisije. Dakle, nadam se da ćemo moći doista doći do konkretnih odgovora. Hvala vam lijepa. Kada je riječ o malim i srednjim poduzećima, e, da, svakako, ali politika koja treba stvarati radna mjesta u malim i srednjim poduzećima treba se usredotočiti na jednu činjenicu, odnosno unfair practices, protuzakonite, i ako se to već kaže, protuzakonite prakse ili nedozvoljene prakse ne smiju postojati. Nadovezat ću se na svoju uvodnu izjavu. Reći ću da se da ću se protiviti svim nepoštenim poslovnim praksama, recimo i kada je riječ e, o lancima pružatelja usluga, vi ste spomenuli također i pitanje franchisinga i u budućnosti ćemo se trebati time pozabaviti i treba ćemo razraditi planove kako bismo riješili taj problem, naravno u korist zaštite potrošača i zaštite i sigurnosti radnika. Ponavljam, društveno odgovorno poslovanje u svim e, aspektima, u malim i srednjim poduzećima, u industriji je e, bitno, tako da ću se ja svakako suprotstavljati bilo kakve nepoštene poslovne praksi. Hvala, gospodin Soltes. Hvala na riječi. Gospođo Bjankovska, rekli ste da je sustav javne nabave jedan od sektora koji uživa vašu veliku pozornost i da je jedan od prioriteta, a to su dobre vijesti za potrošače i za javna sredstva. Također, sada raspolažemo novim e, instrumentom i novim područjem za primjenu socijalnih e, kriterija i također e, time se želi osigurati da cijena neće biti jedini kriterij. No, imam pitanje. Što ćete učiniti, gospođo Pjenkovska, kako bi reforma sustava javne nabave, odnosno pristup malih i srednjih poduzeća i kako se kriteriji um, socijalno odgovornog poslovanja i pristupa malih i srednjih poduzeća ne bi ugrozili atlantskim ugovorom. Hvala. Paket e, za javnu nabavu nije moja zasluga zato jer je usvojen na proljeće ove godine. Ja ga namjeravam e, primjenjivati i provoditi i naravno nadzirati njegovu učinkovitost. No već možemo utvrditi dvije stvari. Nedovoljno sudjelovanje stranih poduzeća u nacionalnim javnim natječajima, naročito kada je riječ o javnoj nabavi i drugo, sudjelovanje malih i srednjih poduzeća općenito u javnoj nabavi. Imamo izvrnih primjera, naročito iz Portugala. Portugal je uveo i procurement odnosno elektroničku javnu nabavu i putem ovog sustava mala i srednja poduzeća su mogla drastično povećati svoje sudjelovanje u javnoj nabavi. Ovo je doista praktičan primjer toga da je ovo olakšavanje sustava i pojednostavljanje sustava dalo doista izvrsne rezultate, ali to je naravno povezano i sa ustrojem uprave i sa e-upravom. To se nadovezuje na primjer koji sam navela. Ako zemlje članice budu više služile i e procurementom, onda će to omogućiti veće sudjelovanje malih i srednjih poduzeća. Hvala. I sljedeće pitanje u na pola ovog kruga pitanja i dolazi iz FDD-a gospođa Margaret Parker. Hvala. Vidim iz vašeg životopisa da imate e, posipulski e, stupanj iz javne uprave, iz javne administracije i to me dovodi do mog pitanja. E, bili ste također i postavljeni ministar za infrastrukturu i e, razvoj. Ako se ne varam, zapravo vi ste profesionalni birokrat. Nikad niste bili izabrani i niti jedan od e, vaših kolega neće biti izabran. Zapravo vaše postavljenje e, potvrđuje Europski parlament, a samo Europska komisija može povući europske zakonodavstvo. Dakle, ako bi Europski parlament zatražio da se stavi van snage određeni zakonski akt, recimo direktiva o radnom vremenu, možete li vi nama kao birokrat obećati doista da ćete tako i postupiti? Vjerujete mi, ja poznajem e, ovlasti nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta i zapravo ne raspolažete točnim informacijama zato jer e, ja sam i to ću biti još u najmanju ruku tjedan dana e, senatorica Republike Poljske tako da imam iskustvo izabranog političara, izabranog dužnosnika, a osim toga poznajem ulogu Europskog parlamenta i znam koliko je važna suradnja sa tim tijelom i nastavit ću surađivati sama kao što su činili i moji prethodnici. Moja će suradnja biti vrlo aktivna. Vi ste spomenuli moje iskustvo u upravi kao birokrata. Ako budem podvrčena, onda ćete me možda bolje upoznati. Ja zapravo nisam ni izdaleka birokrat i vjerujem da javna uprava može funkcionirati kao dobro poduzeće, kao dobra tvrtka. Ne smijemo misliti na birokrate koji se možda pojavljuju u nekim starim knjigama. Javna uprava koja je moderna mora moderno funkcionirati i sve uprave koje sam vodila su funkcionirale upravo na taj način. Dakle, ponavljam, ja ću poštivati ovlasti parlamenta i izvršavat ću sve obveze Europske komisije prema Europskom parlamentu i dijalog sa Europskim parlamentom bit će jedan od žarišta mojeg mandata. Hvala. Hvala vam lijepa. E, gospodin Ivaškević ima riječ. Hvala. Gospođo Binkovska. Mnogo se je govorilo do sada o malim i srednjim poduzećima i to je možda stoga što se taj sektor nalazi pod opterećenjem oprave i zakonodavstva, a političari ga zanemaraju iako predstavlja zapravo najveći dio poslodavaca i stvaratelja radnih mjesta i zapravo daje najveći doprinos europskom PDV-u. Hoćete li hoćete li situacija se promijeniti? O tome će upravo na to ćete vi imati najveći učinak. Kada je riječ osim toga o slobodnoj trgovini, o liberalizaciji, imate mnoge saveznike. Mi ćemo vas podržati u vašoj borbi protiv birokracije, no želim naglasiti sljedeće. S jedne strane, vi želite ojačati trgovinsku osnovu Europske unije, ali s druge strane podržavate također i paket klimatskih promjena koji je štetan zato jer je posljedica zatvaranja pogona u Europi. Kako ćete riješiti tu proturječnost. Da. Kada je riječ o europskom i nacionalnom zakonodavstvu, ja imam da, naravno u vidu i njegove negativne posljedice. Kada je riječ o drugom pitanju i zahvaljujem vam na ovoj izjavi potpore u ovom području. Ja sam govorila o više aspekata, odnosno o provjeri postojećeg zakonodavstva i također ocjenjivanju budućeg zakonodavstva, naročito kada je riječ o ocjeni malih i srednjih poduzeća, ali i o evaluaciji učinka ex ante i ex post. Time ćemo se svime poslužiti u našem radu. Kada je riječ o drugom dijelu vašeg pitanja, ne slažem se, kao što sam rekla u svojoj uvodnoj izjavi, u mojem uvodnom govoru. Ovdje nije riječ o reindustrializaciji koja je u suprotnosti sa standardima zaštite okoliša. Tu nema proturječnosti možemo objediniti ta dva aspekta i to smo već učinili u Europi. Moramo misliti na našu budućnost, budućnost naše djece i na e, zapošljavanje i reindustrializaciju. To je važan aspekt za mala i srednja poduzeća, zato jer su to spojene posude odnosno proizvodnja, industrializacija i inovacija. Niti jedan od tih elemenata se ne može izuzeti iz jednadžbe. No, sve to nije u suprotnosti sa zaštitom okoliša. Kao što sam rekla prije, održat će se Europsko vijeće u listopadu koje će se pozabaviti ovim pitanjima i vidjet ćemo koji će biti zaključci. Hvala gospođo kandidatkinjo za povjerenicu na ovom odgovoru. Ima riječ gospođa Ildiko Galpelc. Hvala. Gospođo Bijankovska na vašoj uvodnoj izjavi i hvala vam na tome što se zalažete za proširenje jedinstvenog tržišta i uklanjanje prepreka. Ja želim skrenuti pozornost upravo na te prepreke kada je riječ o vozilima. Ovdje sam. Dakle, htjela sam navesti neke prepreke koje se odnose na prepisivanje i preregistraciju vozila u drugoj zemlji članici. Već smo govorili o toj temi i komisija je podnijela jedan prijedlog u tom smislu u Europskom parlamentu. O tome smo glasovali u travnju i zatražili smo procjenu učinka. Vidite li tu neko rješenje tom problemu u bliskoj budućnosti, rješenje koje će odgovarati svim zemljama članicama, ali proizvođačima, potrošačima i e, korisnicima? Hvala lijepa. E, vjerojatno dosta vas dijeli jedno iskustvo u vezi sa e, problemima kod registracije vozila. E, na to su to, na to je ukazano kao, jedan, kao na jedan od najproblematičnijih aspekata života u Europi. Dakle, to da se auto mora ponovno registrirati u nakon preseljenja u neku drugu zemlju članicu. Zbog toga smo primili mnogo pritužbi od naših građana. E, jedno od pravila funkcioniranja jedinstvenog tržišta trebalo bi e, ići upravo u suprotnom smjeru, deregulaciji, a ne e, u ovom smjeru. Dakle, zemlje članice žele ubirati poreze e, na temelju toga da se vozila uvoze u e, na njihov teritorij. Meni, ja shvaćam da e, ova direktiva ima za cilj E, optimiranje situacije e, međutim mi moramo postići konsensus u vijeću to je jedna od 20 e, stvari koje su na popisu problema na koje su ukazali građani kao na najgorljivije probleme u, s kojima se susreću u životu u EU. uniji. Sljedeća je gospođa Gebhardt. Gospođo Pjenkovska. E, u travnju smo usvojili paket koji sadrži neke novitete, između ostalog i bolje korištenje kriterija koji se tiču e, socijalnih standarda. To se otiče ne samo na e, poduzetnike nego i na podizvođače. Kako želite e, postići da e, regionalni lokalni, lokalna tijela vlasti e, provedu u dijelo ove izmjene? U mojem drugom pitanju radi se o direktivi o koncesijama. Dakle, nastao je dojam da se želi liberalizirati opskrba vodom kako ćete se pobrinuti za to da se da do toga ne dođe. Hvala lijepa. Spomenula sam tu temu ukratko. E, to je uistinu važna izmjena u paketu o javnoj nabavi. Postoje instrumenti prema kojima zemlje članice mogu primijeniti inovativne odredbe koje su u skladu sa zaštitom okoliša tako da socijalna pitanja i inovacija imaju e, istaknuto mjesto u novom zakonodavstvu o javnoj nabavi. To je velika prilika za male male dionike da su takve klauzule sada uključene u natječaje i da ih oni mogu iskoristiti. Morat ćemo koristiti institucije koje nam stoje na raspolaganju. Institucije kojima je cilj informiranje naših građana i lokalnih tijela u okviru informacijskih kampanja kako bi se proširila ta informacija. Naravno radi se i o e, dijeljenju najboljih praksi i mislim da će takva informacijska kampanja biti uskoro započeta. Što se tiče upravljanja vodama, to, je, to ste počeli spominjati, ja nemam namjeru mijenjati ono što je usvojeno od strane parlamenta i vijeća. Mislim da stalni dijalog svih dionika i daljnji dijalog sa našim građanima koji su vrlo zainteresirani za ovu tematiku će se nastaviti, ali neće biti promjena u onome što je već usvojeno. Hvala lijepa, sljedeći govornik, gospodin Pjeha. Hvala lijepa. Novo izabrani predsjednik komisije, gospodin Junka, rekao je da ćete se da ćete vi biti nadležni i za Europsku agenciju za medicinske proizvode. To je očito e, vrlo značajno za ovu agenciju možda nemate iskustva u, ovoj, e, u ovom e, industrijskom sektoru, da li to znači da neće biti ravnoteže između pristupa farmaceutske industrije e, adekvatnim rješenjima. Na, primjer, na primjeru Viagre u SAD-u je do, je došlo do cijelog lanca posljedica kad je riječ o cijeni Viagre na e, e, globalnoj razini. Kakav je vaš vaše stajalište u vezi s tim? E, nadalje što se tiče zaštite intelektualnog vlasništva, također me zanima vaše stajalište. Dragi kolega, ja vas uvjeravam da što se tiče zapravo izrazit ću se drugčije, oni ljudi koji se sada bave pitanjima medicinskih proizvoda i e, farmaceutskih proizvoda nastavit će to raditi i u budućnosti ako ja e, postanem povjerenica što se tiče činjenice da ja nemam iskustva iz tih E, područja i da neću moći raditi na tome na dovoljno dobar način, moj odgovor je ne, to, to ne znači cijelog svog života i a mislim da to pokazuje i svo moje profesionalno iskustvo. E, ja sam otporna na lobiranje i budite sigurni da će prakse lobiranja biti zabranjene u svim uredima e, koji su u sklopu mog portfelja. Hvala lijepa. Um, I would like to stay a little bit in this same sector. Gospodin e, Sada kada dobijete nadležnost nad farmaceutskim e, industrijama, mislim da je to jedna od jačih strana naše e, industrije u Europi, osobito s obzirom na starenje stanovništva. Moje pitanje s jedne strane što ćete učiniti kako biste ojačali ekosustav e, također i mala i srednja poduzeća kojima je potrebno financiranje da bi razvijali ljekove, a drugo koji su neke prepreke koje vi vidite danas kako bi se industrijska politika primijenila i na farmaceutski sektor, a treće mnoga e, odlaganja kojih smo svjedoci kad se radi o dolasku, izlasku novih lijekova na tržište su e, zbog e, zemalja članica. Međutim, zemlje članice su također obavezne provoditi evropsku, politiku Europske unije. Dakle, kako gledate na tu situaciju? Hvala lijepa. Izvolite, odgovorite vi tretirate ovaj sektor slično kao i druge sektore industrijske u, svom pitanju. E, činjenica da je e, farmaceutska industrija dio šireg e, sektora industrije u Europi. Farmaceutski sektor je na prvom mjestu po sudjelovanju u istraživanjima i inovacijama i zato će svi naši programi u sklopu e, projekta Europa 2020. biti usmjereni prema poticanju inovacija u ovom sektoru, također i što se tiče e, svih drugih, e, svog drugog poduzetništva koje surađuje sa farmaceutskom industrijom. Dakle, tu se radi i o malim i srednjim poduzećima. Dakle, u tom slučaju moramo posvetiti veću važnju i moramo e, osigurati veća sredstva za financiranje inovacija i istraživanja i razvoja i moramo omogućiti dostupnost omogućiti izlazak na tržište i proizvoda malih i srednjih poduzeća. Naravno, komisija nije tu nadležna nego zemlje članice, ali ponovit ću kad je riječ o e, lijekovima odnosno farmaceutskim proizvoda, ono čime ćemo se mi baviti je njihova dostupnost i kvaliteta, odnosno sigurnost e, pacijenata. Hvala lijepa na ovom odgovoru. Riječ sada ima Sofija Sakorafa. Hvala lijepa. Gospođo Bjenkovska, predsjednik Juncker je otvoreno rekao da mala i srednja poduzeća zaslužuju posebnu pažnju i financijska sredstva jer su važna za naše gospodarstvo. Ali iznosi koji su za to predviđeni u proračunu su premaleni, a također su e, prevelika administrativna opterećenja. Imajući u vidu činjenicu da osobito u programskim zemljama koje se bore protiv e, krize su e, malo i srednja poduzeća izuzetno važna i potrebna im je svaka podrška koju možemo dati tu nam je potrebna veća fleksibilnost kad je riječ o privatnim ulaganjima kako ćete vi tome pristupiti e, što se tiče pitanja borbe protiv administrativnih opterećenja. Da li ćete možda e, ublažiti e, kriterije e, koje mali srednja poduzeća moraju ispoštivati da bi imali pristup e, financiranju. Hvala lijepa. Da, to se danas dosta puta ponovilo za vrijeme ovog saslušanja Malo i, srednje, poduzetništvo je doista okosnica europskog gospodarstva i zato se naša pozornost treba obratiti malom i srednjem poduzetništvu. Ja bih rekla da po mom mišljenju nije točno da imamo premalo novca na raspolaganju za e, poticanje malog i srednjeg poduzetništva. Problem je u tome što novac e, upotrebljavamo na pogrešan način, odnosno imamo ograničen, e, male i srednje poduzetništvo ima ograničen pristup tom novcu. Ako pogledate što je učinjeno na, u zemljama članicama na regionalnoj razini u usporedbi sa razinom na EU vidjet ćete da se radi o velikim svotama novca, o milijardama eura, ali bitno je naći uspostaviti pravu povezanost između malog i srednjih poduzetništva i proračuna. Oni e, žele jedan e, pristup po njihovoj mjeri, dakle ono što im je doista potrebno u regiji u kojoj, im je potrebno. Mislim da je ono što je vrlo važno osigurati da sredstva iz programa COSME se upotrebe na pravi način i također da opća uprava nadležna za regionalnu politiku se tu e, ciljano angažira. Ja mi znamo da je u mnogim zemljama članicama je novac koji je bio namijenjen malom i srednjom poduzetništvu je dobro upotrebljen. Spomenuli ste javno-privetno partnerstvo i da ga treba više podržati. Znam da to nije jako popularno u zemljama članicama, ali mislim da e, je i to model koji treba podržati. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je gospodin Erikson. Izvolite, e, tu sam, sjedim ispred vas. Jedna činjenica koju smo svi svjesni je potreba da se borimo protiv klimatskih promjena. Kandidat za povjerenika za energetiku e, je jučer rekao da će se upotrebljavati manje fosilnih goriva, međutim mi još uvijek ovisimo o upotrebi plina i ugljena. Dakle, možemo li ih upotrebljavati na učinkovitiji način kako bismo zaštitili okoliš? Želio bih znati vaše vaša e, stališta u vezi s tim. Dopustite mi da ponovim po mom mišljenju industrija, industrializacija, industrijska politika nije u suprotnosti sa održivim rastom ili sa rastom koji je u skladu sa e, zaštitom okoliša. Svi oni koji upotrebljavaju ugljen e, sami odlučuju o tome kako će izgledati njihov energetski miks, a oni koji upotrebljavaju ugljen moraju uzeti u obzir visoke zahtjeve kad je riječ o zaštiti okoliša. Zato moraju primjenjivati naprednije tehnologije, inovativne tehnologije zaštite okoliša i moraju trošiti više na inovacije. Tako da stvaranje energije iz tih izvora bude također čisto. Za mene nema kontradikcije između energetske politike i politike zaštite okoliša. Jedno i drugo nam je potrebno. Riječ ima gospodin Marko zolo Hvala. Gospođo Bjenkovska, danas ste opet rekli da ćete pokazati nultu toleranciju e, kada je riječ o kršenju direktive Bolkenstein. Svakako je ta direktiva pridonijela izgradnji jedinstvenog tržišta što je u temelju zapravo cijelog europskog projekta. No u ovih posljednjih nekoliko godina iz više zemalja zapravo vidimo da se pojavljuju situacije u kojima se pojavljuju kritičnosti direktive Wolkenstein. Tu mislim na e, kategoriju naročito koncesije javnog dobra. Kada se ne vodi o tome računa, onda ćemo naštetiti građanima, a nećemo im pomoći. Na taj način ćemo izdati misiju Unije, a to bi trebalo biti služiti osobama, a ne nekim abstraktnim načelima. Zato vas pitam, smatrate li da treba revidirati tu direktivu kako bi je prilagodili i omogućili da učinkovito reagira na ove potrebe? To je također glas malih poduzetnika kojemu, koje trebamo poslušati. Hvala. Bardzo dziękuję. Nie... Hvala lijepa. Ja nisam e, pristalica mijenjanja nečega što još nije niti potpuno primijenjeno. E, moramo pričekati E, analize izvješća pa ćemo onda znati zašto tu e, još e, postoje nedostaci u primjeni, to je najvažnije pitanje zašto se u nekim zemljama članicama još nije primijenila ova direktiva u potpunosti. Želim ponoviti ono što ste vi također rekli, nećemo tolerirati neprimjenu usvojenih propisa. Ako analiziramo tržište, pogledamo e, rezultate istraživanja, možda ćemo naći nove razloge zašto se ova direktiva nije potpuno e, primijenila i tek onda možemo razgovarati i razmišljati o e, njezinim izmjenama, a sada najprije trebamo vidjeti zašto se ne primjenjuje i osigurati da se počne primjenjivati. Hvala lijepa. Gospodin Benston ima riječ. Hvala lijepa. E, najprije želim vam zahvaliti na dobrom uvodnom izlaganju. E, spomenuli ste e, program Kozme koji ima 2,3 milijarde eura za konkurentnost našeg malog i srednjeg poduzetništva. To doista priža dobre mogućnosti. Ja imam jedno konkretno pitanje. Danas smo se usredotočili na javnu nabavu međutim kako možemo učiniti izvore financiranja raznolikijima i kako se mogu e, aktivirati drugi e, izvori financiranja na primjer privatni izvori financiranja za malo i srednje poduzetništvo hvala lijepa na ovom pitanju jer osim svih instrumenata koje sam do sada nabrojala, e, program Kozme koji ste e, spomenuli, koji raspolaže sa 2,3 milijarde eura, dopustite da vas podsjetim na postojanje regionalnih fondova u zemlji koju ja najbolje poznajem, regionalni e, fondovi raspolažu sa 5 milijardi eura u većini europskih zemalja regionalni regionalni e, fondovi za regionalni razvoj funkcioniraju ali treba ih iskoristiti tako da razvijemo alternativne izvore financiranja van bankovnog sustava na primjer e, poslovne anđele na primjer e, rizični kapital to ćemo sve koristiti, nećemo koristiti samo javni novac, nego ćemo potražiti i druge izvore iz e, e, financiranja za naše malo i srednje poduzetništvo. Hvala lijepa. Riječ sada ima Edward Martin. Lijepo vas pozdravljam, gospođo Bjankovska. Talensko predsjedništvo i Europska komisija žele ponovno obnoviti cilj da se postigne cilj od 20% udjela industrijske proizvodnje u BDP-u do 2020. I vi ste to potvrdili. Međutim, zato Europi trebaju učinkoviti, ali i pravedni instrumenti. Kako namjeravate konkretno provesti taj cilj? I hoće li biti obvezujućih ciljeva? Koji pravni instrument namjeravate upotrijebiti? Ne možemo imati politiku koja vuče norme prema dolje. Kakve ćete mjere poduzeti kada je riječ o uvozu proizvoda koji ne odgovaraju našim socijalnim, ekološkim i fiskalnim normama. To je dumping koji je veliki problem za našu industriju. Postoji mogućnost i mehanizam reagiranja u okviru Svjetske trgovinske organizacije. Nije li trenutak da sada na granicama Europske unije postignemo da se poštuju naše norme? E, Zahvaljujem na pitanju. Da, činjenica je da sam spomenula industrijski sektor. Rekla sam da se tu gube radna mjesta. To je jedan od glavnih izazova s kojima se trebamo nositi, dakle govorimo o zapošljavanju u industrijskom sektoru. 2013. Naime, sljedeće godine ću vam predstaviti putokaz u kojem ću navesti kako namjeravamo ponovno potaknuti industrializaciju u Europi. Da kako ovaj cilj od 20% udjela u BDP-u za sve nas iznimno je bitan. Međutim, moramo znati na koji način i kojim putevima ćemo doći do tog cilja ne mogu sva sredstva biti opravdana. Narušavanje socijalnih standarda nije prihvatljivo. S druge strane, učinkovitost u uporabi sirovina može nam pomoći da ostvarimo poboljšanja. Također je bitno spomenuti i određene vještine. To su sve dimenzije na kojima možemo raditi zajedno sa općom upravom komisije nadležnom za zapošljavanje. Dakle, treba prilagoditi ponudu radne snage sa potražnjom u onim sektorima industrije koje želimo razviti. E, sve te mjere naći će se u putokazu koji ćemo predstaviti početkom 2015. godine. Snažno, snažnog sam uvjerenja da je industrijska proizvodnja jedan od glavnih izvora inovacija posebno kada je riječ o energetici i sirovinama. I mi ćemo ići tim putem. Hvala. Molit ću vas da se okrenete s vaše desne strane. Će vam postaviti pitanje su predsjedatelji današnjeg sastanka. Gospođa Victoria Grace Ford ima riječ. E, hvala. Evo, povremeno i mi imamo mogućnost postaviti pitanja. Rekli ste da ste opredjeljeni za bolje zakonodavstvo i zakonodavstvo koje pogoduje poslovnim subjektima. Bilo je nekih prijedloga komisije e, u kojima nije bilo pozitivnih studija o utjecaju a neke od njih uopće nisu sadržavale takvu ocjenu učinka. Možete li nam pružiti jamstvo da se to u buduće neće događati i da ćete se pobrinuti da svi zakonski prijedlozi imaju ugrađenu i ocjenu učinka propisa. Ako mi kao zastupnici ustanovimo da postoje neke nepravilnosti ili neki nedostaci u tim zakonskim prijedlozima. Hoćete li vi biti spremni te zakonske prijedloge vratiti na razinu komisije? Hvala. Predsjedateljice, ja sam se e, plašila vašeg pitanja, ali mogu vam vrlo jednostavno odgovoriti potvrdno na oba pitanja. U redu. Nakon ovog pitanja su predsjedateljice, ja sam zapravo tim, e, time ujedno i izgubio pravo da predsjedavam sastankom. I sada će preuzeti kolegica. U redu, hvala. Kolega iz kluba zastupnika Alde ima riječ. Hvala lijepa, gospođo kandidatkinjo za povjerenicu. Spomenuli ste mala i srednja poduzeća u farmaceutskoj branši i Međutim, postoje mala i srednja poduzeća gdje tu intenzivno sudjeluju u istraživanju e, i često se tuže na malu, pre, premalu slobodu istraživanja i preveliko opterećenje, e, administrativno opterećenje i, zakon, i opterećenje raznim propisima. Da li ste spremni tu poduzeti mjere kako bi se dala veća sloboda istraživanja i za mala i srednja poduzeća i kako bi se oslobodilo od administrativnog opterećenja. Osim toga postavlja se pitanje kako vi gledate na sporazum TTIP u slobnoj trgovini sa SAD-om. Da li ćete se aktivno aktivno uključiti u e, pregovore kako biste zaštitili interese naše industrije. Hvala. E, Zahvaljujem na pitanju. Što se tiče farmaceutskih tvrtki, a to vrijedi i za ostale male i srednja poduzeća, dakle, one će biti u središtu našeg interesa Međutim, s pravom kažete da u toj industrijskoj grani postoji mnogo inovativnih tvrtki koje mogu dovesti do značajnih promjena. Na primjer, može se otkriti novi lijek. U toj industrijskoj grani je broj slučajeva relativno visok. Tako da bi moj odgovor bio potvrdan na vaše pitanje. Ja ću ih nastojati podržati. Da, to vrijedi i za smanjenje birokracije. Ali isto tako i kada je riječ o tome da im se olakša da mogu provoditi istraživanja. Nisam sigurna da se sjećam vašeg drugog pitanja. Moje drugo pitanje bilo je u vezi sa interesima naših, e, naše industrije u e, sporazumu TTIP. Niestety w związku z tym, pan Moj odgovor na vaše pitanje je potvrdan. Nažalost, ja sam u prvoj verziji teksta to i spomenula u svom uvodnom izlaganju, no nisam imala dovoljno vremena da to spomenem. Nadam se da će da ćete vi potvrditi moje imenovanje i jedna od mojih dužnosti bit će da se pobrinem da u nekim industrijskim sektorima e, da se dakle posebno automobilska industrija da se i to uzme u obzir kod pregovora o TTIP-u. Riječ ima Lara Komi. Želim čestitati kandidatkinji za povjerenicu na pokazanoj odlučnosti na riječima, ali nadam se da će biti odlučna i u dijelima, naročito u odnosu prema onim zemljama koje su preuzele direktivu o kašnjenju u plaćanjima, ali zapravo je ne provode kada je riječ o konkretnim slučajevima. I to je primjer Italije gdje imamo 5000 poduzeća koje su u stečaju zbog nenaplaćenih potraživanja od javne uprave. Dakle, zanima me kako ćete se odnositi prema tim zemljama i hoćete li ponuditi zapravo tim poduzećima neku vrstu naknade kompenzacije, recimo neku vrstu popusta, na porez. I na, želim se na pitanje o direktivi Bolkenstein. slažem se sa vašim odgovorom, zapravo jer nije samo problem u prijenosu same, e, preuzimanju same direktive, zato su neke zemlje preuzeli tu direktivu, ali moraju izmijeniti svoje zakonodavstvo ako doista žele zaštititi poduzeća. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Hoćete li pregovarati sa svakom pojedinačnom zemljom i e, zastupnici oduzet mikrofon? Hvala vam na odgovoru. Hvala i vama. Ima mnoštvo informacija koje idu u prilog činjenici da je direktiva o uslugama uklonila neke administrativne preporuke. Posebno se to odnosi na malo i srednje poduzetništvo. No ja ću i dalje naravno razgovarati s državama članicama i saslušat ću njihova mišljenja o tome koje su administrativne prepreke još uvijek e, koje još uvijek postoje. Ja ću nastojati isto tako revidirati istraživanje komisije e, gdje je također izvršena ocjena učinka direktive o uslugama. Poznato mi je da postoje neke zemlje, kao što je Italija, gdje, u kojima je zakonodavstvo već preuzeto, a sada se pregovara s Italijom. Naime, komisija vodi pregovore s Italijom o tome hoće li e, ta zemlja ići u daljnje izmjene zakonodavstva. To će biti predmet dodatnih razgovora s Europskim parlamentom i italijanskom vladom. Da, upravo ste, u nekim zemljama se to mora odraditi u nekoliko faza. To je sve što ću za sada reći, ali bavit ću se time u buduće. Imamo još deset pitanja, molim sve kolege da se drže zadanog vremena. Kolega Koferati iz Kluba zastupnika socijalista i demokrata. Gospođo Benkovska, znate da će europske institucije morati revidirati strategiju Europa 2020. Mene zanima kako vi namjeravate pridonijeti toj reviziji, a naročito koje će biti prioritetna područja na koja se usredotočiti kako bismo ojačali unutarnje tržište. Također bih e, htio čuti vaše mišljenje o vanjskoj dimenziji jedinstvenog tržišta, odnosno konkretnije smatrate li da treba primijeniti načelo uzajamnosti prema drugim zemljama, što bih ja smatrao vrlo važnim, naročito kada je riječ o određenim ključnim sektorima jedinstvenog tržišta koje smo već u više navrata spomenuli i tu mislim na pristup tržištu kao takav i onda na javnu nabavu, zaštitu potrošača, sigurnost proizvoda. I tu nam treba uzajamnost, naročito sa onim razvijenim zemljama i to je doista važno. Hoćete li usvojiti takav pristup? Bardzo e, e, Zahvaljujem na pitanju. Strategija Europa 2020. Trebalo bi poslužiti da unutarnje tržište dobije ključnu ulogu. A moja će dužnost biti da se pobrinem da se taj aspekt nađe i u procesu europskog semestra. Ja ću dati sve od sebe da zajedničko tržište bude od ključne važnosti u strategiji Europe 2020. Što se tiče suradnje s trećim zemljama, dotaknula sam se te teme u uvodnom izlaganju. Načelo uzajamnosti, ali isto tako i međusobne koristi, dva su načela kojih ćemo se držati. Ponovit ću još jedanput uzajamnost u ovom području koje ste spomenuli u svakom slučaju će se primjenjivati. Kolega Salini iz kluba zastupnika Pučana. Hvala. Ja ću spomenuti pitanje industrije čelika. U Europi imamo veliki izazov koji se odnosi na mogućnost da iskoristimo stratešku snagu ovog sektora, a komisija je prepoznala taj sektor kao strateški. No istovremeno moramo vidjeti kako se suprotstaviti učinku visokih cijena energenata u Europi na ovaj strateški sektor, a ne smijemo zaboraviti da taj sektor, osim što je snažan što proizvodi vrijednost, također i povećava zapošljavanje. To je slučaj u Italiji, u Njemačkoj, u Austriji i svugdje drugdje. Zbog toga vas pitam, postoji li mogućnost da uspostavimo ravnotežu između tih dvaju potreba, poštujući dakle stratešku ulogu čelika, e, sektora čelika i također u svjetlu vašeg prethodnog iskustva kao ministrice za regionalni razvoj, smatrate li da možemo privjeći strukturnim fondovima kako bismo na taj način osmislili reindustrializaciju? Hvala na pitanju. Što se tiče ovog sektora proizvodnje čelika, tu je zaposleno 300 tisuća radnika, to je važan sastavni dio naše industrije. Zahvaljujući gospodinu Tajaniju imamo akcijski plan za čelik na razini Evropske unije, to je izrađeno u suradnji između komisije država članica i socijalnih partnera. Dogovoreno je zajedničko stajalište i definirano je kako se može izići iz krize u državama članicama i na razini Europske unije. Polovica aktivnosti iz akcijskog plana već je provedeno, a ja ću izvršiti pritisak na države članice da provedu sve mjere koje su u njihovoj nadležnosti nalaze se u akcijskom planu. Ponovit ću još jedanput, kada je riječ o industriji proizvodnje čelika. Dakle, to je sustav spojenih posuda. To vrijedi i za neke druge industrijske sektore. Kada je riječ o davanja potpore automobilskoj industriji ili pak e, građevinskoj industriji, dakle, govorimo o obnovljivim izvorima energije i o energetskim farmama to su zapravo sve potencijalni klijenti europske industrije proizvodnje čelika. Tako da treba podržati jedni druge. Što se tiče regionalnih fondova, proizvodnja čelika ima veliki potencijal kod, kod korištenja fondova, primjerice za inovacije. Na primjer, poboljšanje kvalifikacija e, djelatnika jer je riječ o sektoru gdje se zapošljavaju visoko kvalificirani radnici. Dakle, to se može učiniti. Osim toga, trebalo bi objediniti postojeće instrumente i to se mora provoditi na konzistentan način na evropskoj razini. Kolegica Griffin. Hvala. Nova komisija mora se boriti protiv sve većih društvenih e, i geografskih nejednakosti. Nova komisija se mora pobrinuti da razvijena industrijska politika osigura gospodarski rast u gradovima i na selu u svim europskim regijama podjednako. Ne možemo dopustiti da lokalne zajednice kaskaju kada je riječ o zapošljavanju i gospodarskom rastu. Kao što ste rekli, predane aktivnosti Europske komisije moraju doprinijeti nastanku solidne socijalne dimenzije u europskom ekonomskom upravljanju i industrijskoj politici. Kao prvo, koje ćete mjere poduzeti kako bi se ukinule razlike među spolovima i isto tako među različitim etničkim skupinama u poduzetništvu. Koje ćete konkretne mjere poduzeti kako ne bi bilo razlika među regijama u odnosu na ulaganja i gospodarski rast? Tako bi naši mladi i siromašni građani mogli koristiti sve pogodnosti gospodarskog rasta. Hvala. Zahvaljujem na pitanju. Ovo pitanje koje ste postavili možda je i sigurno je jedan od ciljeva regionalne politike. Naime, upravo je cilj regionalne politike ukloniti nejednakosti i razlike kada je riječ o gospodarskom rastu u pojedinim područjima. Kao što vam je poznato, regionalna politika ne uživa dovoljan ugled u svim državama članicama. Međutim, ona postoji u svim državama članicama i kada god vidimo da postoji problema s gospodarskim rastom u nekom području, pribjegava se regionalnoj politici. Molim vas da mi vjerujete da regionalna politika može ponuditi odgovore. Postoje instrumenti koji omogućuju da se popune praznine, da se ukinu nejednakosti, a Europski socijalni fond koji eh, ima lošu reputaciju u Europi, što nije opravdano, može također pružiti neke odgovore. Spomenuli ste razlike među spolovima. Smatram da je to instrument koji se može iskoristiti. Ti su instrumenti na raspolaganju i mogu nam koristiti. Ja ću razgovarati sa povjerenikom za, i sa kolegama koji su nadležni za regionalnu politiku. Imam mnogo iskustva o tome i vjerujem da će mi to iskustvo biti dragocjeno. Također je bitna suradnja s lokalnim vlastima i pripadnicima manjina, dakle s onima koji su isključeni iz društva. Mi ćemo se koristiti tim instrumentima u svim područjima, a naročito tamo gdje su najveće potrebe. Hvala lijepa. Gospođo kandidatkinjo za povjerenicu, zapravo sam vas htjela pitati u vezi sa e, time da vam je u portfelj dodijeljena i nadležnost za farmaceutske proizvode. E, ali na to ste već odgovorili, pa ću postaviti jedno sasvim drugo pitanje. E, želim zapravo upoznati nekoga ko će biti u budućnosti odgovoran za tako važne poslove. E, mene bi jednostavno zanimalo kako ste doživjeli vrijeme kada ste kao mlada osoba, kao djevojka e, bili u, u Poljskoj na počecima svoje karijere i što ćete od tih iskustava donijeti u Briselu? pomalo neobično, pomalo neobično pitanje. Ja ću zapravo, ja ću se više oslanjati na iskustvo nakon 89. godine. Ako mogu nešto reći i iz svog osobnog iskustva, ja sam jedno pet godina stjecala jedino iskustvo kao majka. I nakon toga, kad su djeca porasla, vratila sam se karijeri, tako da sam zapravo započela karijeru 1994. kada sam imala 30 godina i od tada sam e, uistinu prešla cijeli put. Krenula sam s najniže razine prema gore. Nisam svaki put bila izabrana, ali smatram da sam uistinu sve što sam u životu postigla postigla vlastitim snagama. Uglavnom sam se bavila pitanjima regionalne politike. Međutim, to je tako široko područje da se iz toga može uistinu mnogo toga naučiti. Kao što znate, sve se financira iz regionalne politike. Od industrije pa nadalje. Prema socijalnim pitanjima, kao što su pitanja manjina. Ne mogu reći da sam stručnjakinja, ali e, smatram da imam mišljenje, formirala sam mišljenje o svim segmentima te politike. I kada se osvrnem na svoje iskustvo, ja smatram da će mi to pomoći i smatram isto tako da sam, e, e, da imam iskustva i znam kako rukovoditi timom ljudi. I hvala na pitanju. Premda nije bilo najlakše. Kolegica Grapini. Hvala. Ja sam vas e, vrlo pozorno slušala. Prednost je ponekad kad čovjek e, među zadnjima uzima riječ. E, pročitala sam i vaše pisane odgovore na upitnik. Ja sam se nadala da ću dobiti detaljniji odgovor. Imam dva pitanja. Kao prvo, direktiva o uslugama još uvijek se ne primjenjuje u svim državama članicama. Premda je cilj potaknuti zapošljavanje. E, tu postoji sumnja da bi se moglo doći do socijalnog dumpinga. Koje ćete mjere poduzeti kako bi se ta direktiva počela primjenjivati bez socijalnog dumpinga i kako ćete pratiti provedbu u državama članicama? Drugo pitanje, e, vaš e, mandat je vrlo značajan kada je riječ o malom i srednjem poduzetništvu. Nažalost, nisam primijetila da ste iznijeli neku novu mjeru. Ako imate neku novu mjeru, molim vas da je sada iznesete. Hvala. Kada je riječ o mojim budućim dužnostima, u moj djelokrugu rada spadaju i direktive o uslugama i direktive o profesionalnim kvalifikacijama. Mogu još jedanput ponoviti ono što sam već spomenula. da ću sve od sebe da vidim kako to da ovi propisi nisu u provedbi. I pobrinuću ću se da se konačno krene u provedbu. To bi bila moja prva napomena. Ako države članice i Europski parlament donesu odluku da se ide na usvajanje nekih zakonskih propisa. Dakle, ako je ta odluka već donesena, onda je neprihvatljivo da se takvi zakonski propisi još ne primjenjuju. Naravno, mogu postojati neke prepreke pravne prirode. Ja ću istražiti sve mogućnosti E, kako bi se moglo postići da se direktive počnu primjenjivati. E, što se tiče vašeg drugog pitanja, možete li ponoviti? Da, zanima me imate li neku novu mjeru u odnosu na male i srednje poduzetnike, nešto što do sada nije spomenuto. E, e, asa w rękawie, na to... Nemam sada asu rukavu, ali kao što sam istaknula, možda ću se sada vratiti na ono što smo rekli na početku. U Europskoj uniji ima dosta novca, ali se ne koristi uvijek ispravno. Kalas Koeljo iz Europske pučke stranke. Hvala. E, govorili ste o zdravlju i sigurnosti. Parlament trenutno vodi pregovore o o propisima sa vijećom. Naime, putnička vozila će u budućnosti imati e, sustav poziva u hitnim situacijama 112. Neki govore o tome da nam ne treba više Europe, međutim, ovi zakonski propisi ukazuju na suprotno, a to je da e, imamo bolje propise u ovako ključnom području. Imam nekoliko pitanja. Hoće li e-poziv biti prioritet na e, vaš, u vašem programu i hoće li se taj prijedlog proširiti na druge kategorije vozila. Hoćete li zatražiti od parlamenta da bez odgode krene u postupak i možete li se obvezati da će svi budući propisi osigurati razmjenu osobnih podataka uključujući dakle i ovaj sustav e-poziv i treće pružatelje usluga. Dziękuję bardzo. E, odpowiedź brzmi tak. E, wprowadzenie systemu i Hvala. Moj odgovor sljedeći. E-poziv, odnosno uvođenje ovog sustava, uživa prioritet. Tu govorimo o osobnim vozilima, no ne bih se protivila niti proširenju primjene te usluge. Mislim da bi taj sustav mogao spasiti mnoge ljudske živote i zato treba imati našu podršku. Ja ću učiniti sve što je u mojoj moći kako bi se brzo postigao dogovor za ovaj sustav i kako bi se isti počeo što prije primjenjivati. Naravno, treba ozbiljno shvatiti pitanje zaštite privatnosti i zaštite osobnih podataka i osobnih prava Treba također podsjetiti da ovaj sustav e-poziva se neće koristiti za nadziranje osobnih podataka. Iz tog razloga su dostupne samo neke informacije, to je druga strana medalje. Mi ćemo učiniti sve što je u našoj moći kako bi ovaj sustav se što prije primijenio i usvojio zato i kako bi doista postao našim vozilima. Hvala. Predstavnica SID-a. Hvala. Gospođo Bjankovska, Ovo je pitanje u ime odbora za pravna pitanja. Kada je riječ o uredbi o žigovima, Europska komisija predlaže 64 delegirana akta u, skladu sa člankom 290. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Zakonodavstvo i, i odobravanje zakonskih ataka su u ovlastima i vijeća i e, parlamenta. Europski parlament je ovdje odlučio primijeniti delegirane akte, međutim e, vijeće se ne slaže sa ovim prijenosom ovlasti na komisiju. Članak 291. govori o provedbenim aktima i o izvršnim ovlastima komisije. Kada je riječ o pravu intelektualnog vlasništva, kako namjeravate iskoristiti te ovlasti kako biste što bolje koristili europske žigove i u svijetlu također razvoja digitalnog tržišta? Hvala kada je riječ o zaštićenim znacima ili žigovima, to je važan aspekt za konkurentnost malih i srednjih poduzeća. Moj je prioritet sljedeći. Reforma žigova se mora ostvariti što prije. Ja sam upoznata sa problemom koji ste vi spomenuli, gospođo, i znam da je komisija predložila da se ovdje primjene delegirani akti kako bi se omogućila veća fleksibilnost radi dopune zakonodavstva, čime će se dakle dodati neki sekundarni elementi. Tu nema jednoglasnosti. Međutim, uvjerena sam da kada je riječ o ovako važnoj temi kao što su žigovi koji jesu od ogromne važnosti za mala i srednja poduzeća, mislim da će prevladati ipak zdrav razum i da ćemo uskoro, u skoroj budućnosti doći do konstruktivnih rješenja. Ja za sada nisam u mogućnosti predstaviti takva konkretna rješenja, ali ću učiniti sve što bude mogla kako bi se iznašlo takva rješenja, jer ove dvije strane koje još nisu postigle sporazum e, trebaju nadvladati ove prepreke kako se taj proces donošenja odluka ne bi dalje odudio. Gospodin Sivka iz e, stranke Pučana u odboru Juri. Hvala. Ja bih htio nastaviti razgovor o temi intelektualnog vlasništva, industrijskog vlasništva i to je doista važna tematika kada je riječ o malim i srednjim poduzećima. Vrijednost poduzeća, naročito malih i srednjih poduzeća, izgrađuje se upravo zahvaljujući potencijalu samog poduzeća, zahvaljujući ljudskim resursima koji su tu zaposleni. Tu želim spomenuti također i oznake zemljopisnog porijekla na e, žigube i tako dalje. I to su sve elementi koji daju vrijednost poduzećima. Moje pitanje je sljedeće. Kako se olakšice mogu predvidjeti u tom smislu, naročito okolisma rejih i srednjih poduzeća? Hvala. Kao što ste vi ispravno rekli, Pravo intelektnog vlasništva i pravo industrijskog vlasništva su pitanja kojima se mi bavimo. Imamo prijedlog jedinstvenog europskog patenta radi smanjenja troškova za 80% u odnosu na sadašnji sustav zaštite no brojne zemlje članice još nisu preuzele ta pravna rješenja. Dakle, i kao u slučaju direktive o uslugama, moja zadaća će biti intervenirati kako bi se taj pravni akt i proveo. Kada je riječ o reformi žigova, o tome je postavljeno upravo malo prije još jedno pitanje približavamo se našem cilju. Mislim da ćemo u sljedećih nekoliko mjeseci, budući da je riječ o doista bitnoj temi za mala i srednja poduzeća, da ćemo doći do rješenja kada je riječ o konkretnim zakonskim aktima koje ćemo primijeniti na ovaj sektor. Naravno, jednako važne su i oznake zemljopisnog porijekla. To su oznake koje su ne samo važne za poljoprivredne proizvode, naime ove oznake ukazuju na zemljopisno porijeklo jednog proizvoda i mislim da će se u tom smislu usvojiti predložena rješenja i da će to naići također na odobravanje javnosti. Mi moramo nastaviti raditi na tome. Zatim tu imamo i pitanje poslovne tajne čime se bavi komisija. To je još jedna važna tematika za mala i srednja poduzeća koja si ne mogu priuštiti patent i dakle po tom pitanju ćemo mi što prije poduzeti mjere. Gospođa Wilmot u ime SID-a iz odbora Envi. Hvala. Ja sam izvjestiteljica za medicinske uređaje u kliničkim ispitivanjima što ima ogroman učinak na živote pacijenata prije sam kontaktirala za glavnom upravom za zdravlje potrošača, ali šokantno je da gospodin Juncker smatra da se ovim pitanjima može baviti bolje glavna uprava za poduzetništvo i to šalje pogrešan znak pacijentima diljem Europe. Medicinski uređaji nisu samo sredstvo za profit, nego za podizanje zdravlja ljudi. Kada e, je riječ o kliničkim ispitivanjima, transparentnost mora biti prioritetna zato jer je riječ o sigurnosti ljudi. Dakle, slažete li se sa takvim mjerama i jer je opća oprava za poduzetništvo se borila da se razvodne ta propise. I kada je riječ o zakonodavstvu, o medicinskim uređajima, u svjetlu skandala sa e, ugrađenim e, E, silikonima u e, prsa. Smatrate li da, nije, da možda ovo nije najbolje mjesto da se nadzire medicina i medicinski uređaj i da bi to trebalo biti dio resora, resora povjerenika za zdravstvo? Dakle, kada je riječ o prvom pitanju koje se odnosi na transparentnost kliničkih ispitivanja, komisija naravno smatra da klinička ispitivanja trebaju biti transparentnija i također da proizvodnja farmaceutskih proizvoda treba biti transparentnija. Međutim, pri tome treba voditi računa i odgovarajućoj razini zaštite kada dođe do zlouporabe ovakvih podataka. Nova uredba o kliničkim ispitivanjima smatram da postiže dobru ravnotežu između s jedne strane promicanja kliničkih ispitivanja, a s druge strane osiguranja potrebnih standarda i najviše kvalitete kada je riječ o pouzdanosti podataka. Mi ćemo surađivati sa zemljama članicama i sa Agencijom za lijekove kako bi se poštovali svi standardi kada je riječ o transparentnosti. Sada, u vezi sa pitanjem e, o medicinskim uređajima, službe komisije su detaljno proučile pitanje implantata. I proteza. I zaključeno je da propisi trebaju biti strogi, naročito kada je riječ e, o provjeri u fazi proizvodnje proteza. To podrazumijeva eventualno da bi se moglo intervenirati u sam proizvodni proces. Hvala. Posljednje pitanje postavlja gospođa Feragut iz odbora za promet. Hvala gospođo predsjedavajuća. Moje pitanje se odnosi na turizam. Znate da je Europa najveća turistička destinacija u svijetu i ta industrija stvara sada 10 milijuna radnih mjesta. Kako bismo zadržali ovu vodeću poziciju u turizmu, sada kada imamo i ovlasti zahvaljujući Lisabonskom ugovoru, moramo se suočiti sa određenim izazovima u ovom sektoru, a prvi taj izazov se odnosi na kvalitetu. U proteklom e, sazivu govorilo se upravo o Europi kao prvoj destinaciji u svijetu i tu se govorilo o usklađivanju kvalitete turističke infrastrukture u Europi kako bi oznaka kvalitete bila e, usklađena za čitav europski prostor. Zatim drugo pitanje, je pristupačnost, odnosno mogućnost e, otvaranja turizma za sve, da on bude pristupačan osobama sa invaliditetom, e, ranjivim skupinama, starijim osobama i zato trebamo također uskladiti i sve pokazatelje pristupačnosti u ovom sektoru. Još jedno važno pitanje za e, turizam je obrazovanje i također odmicanje od sezone. Mi doista želimo postići veću kvalitetu ovih pokazatelja uspješnosti turizma. Hvala na ovom pitanju. Namjerno sam u svojom izlaganju spomenula turizam jer je to sektor kojim ćemo se baviti. Kao što ste vi rekli, Europa je vodeća turistička destinacija u svijetu. 50% turista dolazi u Europu i to je sektor kojim ćemo se svakako morati baviti. Recimo, kada je riječ o kategorizaciji hotela, o tome odlučuju države članice ili regije i u tom smislu mi ćemo usko surađivati s njima. Mislim da tu možemo mnogo učiniti. Naravno, poduzeća u ovom sektoru doživjet će isti tretman kao i sva ostala mala i srednja poduzeća i kada je riječ o inovaciji, o obrazovanju, profesionalnom usavršavanju, upravljanju poduzećem. To su sve aspekti o kojima se vode računa u paketu za mala i srednja poduzeća, naravno koji obuhvaća i poduzeća u turističkom sektoru. Ja ću pokrenuti savjetovanja sa svim zainteresiranim stranama, dionicima, kako bismo razradili neku recimo strategiju ili možda nešto što bismo mogli nazvati programom za turistički sektor u Europi u kojem ćemo voditi e, računa sa svim sa svim sudionicima o tome. Dakle, mi e, naravno prepuštamo zemljama članicama da donose odluke što je svakako i njihovo pravo, ali mi ćemo usko surađivati s njima jer je riječ o tako velikom sektoru koji e, osigurava toliko veliki broj radnih mjesta. Europska komisija naravno se neće uplitati u pitanja koje su u nacionalnim e, rukama, ali u tijeku talijanskog predsjedavanja Europskoj unijom e, imat ćemo forum o turizmu i možda ćemo već tom prigodom e, napraviti prvi korak u tom pravcu. I na kraju još jedno pitanje, na kraju bilo pitanje o turizmu. Dakle, evo, završili smo sa pozitivnim zaključkom. Želim zahvaliti svim zastupnicima, bilo je raznih pitanja i želim zahvaliti kandidatkinje za povjerenicu na njezinim odgovorima. Sada ćemo zamoliti gospođu Bjenkovsku da sažme cijelu raspravu u pet minuta i da istakne također neke aspekte iz današnjeg saslušanja prema svom izboru, a onda će gospodin Buzek dati svoje zaključne vjedbe i najavit će također što će se dogoditi dalje. Hvala. E, gospođa Bjankovska ima riječ na pet minuta. Uvaženi zastupnici, hvala vam lijepa na svim pitanjima, na ovoj razmjeni mišljenja. Nadam se da je ova rasprava dobar početak naše suradnje u budućnosti. S vama želim surađivati u ozračju međusobnog povjerenja i uspostaviti redovni dijalog. ja mogu ponuditi tek svoje zalaganje i nastojat ću svakako razviti puni potencijal jedinstvenog tržišta i također obećajem da ću u sljedećih pet godina olagati sve napore kako bih uklonila po prepreku i rješavala probleme problem po problem i kako bih iznalazila rješenja koja će odgovarati svima. Hvala vam na pozornosti i svjesna sam važnosti ovoga parlamenta i njegovog mandata i ja ću odgovarati vama. Obećajem da ću uskoro surađivati sa svima vama, sa svim stranačkim klubovima u ovom parlamentu i nakon što sam čula vaša pitanja stekla sam dojam da je ovaj resor od jednake važnosti svim klubovima zastupnika uz e, manje razlike. Ovo je resor koji nam e, pruža priliku da ostvarimo rast, zapošljavanje i razvoj. Hvala vam lijepa. Uh, thank you very I Hvala vam, <laughs> dopustili biste mi da preživim. Hvala, gospođo Vinkovska, na svim odgovorima i također na e, zaključnim napomenama. Želim zahvaliti svima vama koji se nalazite u ovoj prostoriji i također svima vama koji nas gledate putem interneta. Ovo je bilo važno javno saslušanje. Na samom kraju ovog saslušanja. Dopustite mi da podijelim s vama jednu informaciju za koju nisam imao hrabrosti priopćiti na početku, odnosno ja dolazim iz iste regije kao i gospođa Bjankovska. To je visoko industrializirana regija Šlezija i to je regija koja je morala proći doista težak postupak restrukturiranja industrije. Dakle, e, kada je riječ o tome, gospođa Bjenkovska ima mnogo iskustva, a osim toga zna voditi računa i o okolišu, što je za nas doista važno. A također upoznata je i sa sektorima kao što je proizvodnja čelika, strojeva i, e, i kemijski proizvodi. I također e, gospođa Bjenkovska raspolaže iskustvom iz e, vlade u Poljskoj također ima iskustvo kao zamjenica premijera. Nadam se da ćemo imati brojne prilike još razgovarati s njome u sljedećih pet godina, zato jer sve teme koje smo naveli su važne za europske građane. Još jednom hvala svim kolegama iz pet odbora koji su prisutni ovdje u ovoj dvorani i također u ime odbora ITRE moram objaviti još jednu dobru vijest, odnosno sljedeće saslušanje će se održati u ponedjeljak u 14.30 gospođe Bratušek, a sastanak koordinatora će se održati danas poslije podne, a gospođa su predsjedateljica će vas izvijestiti bolje o tome. Hvala vam još jednom. Evo, samo još malo strpljenja, molim vas, dame i gospodo. Hvala gospođo Bjenkovska što ste došli i do sada ste preživjeli, ali ovo još nije kraj cijelog procesa. Molim vas da još malo sjednete. Morate još preživjeti i proces evaluacije E, kao političari ne slažemo se uvijek e, oko svega. Kad bismo se slagali, <laughs> život bi bio puno lakši, ali mi se moramo okupiti i odlučiti ili većinski prolazite li našu ocjenu na te ovoj ulozi i ovoj funkciji. Dozvolite mi da vas e, podsjetim na sljedeće. Ako klubovi zastupnika ne budu poslali e, svoje predsjednika koordinatora na ove sastanke, onda se njihovi glasovi neće brojati. Tako da morate voditi računa o tome da je to važno za ovaj proces. Koordinatori odbora INTA će se susreti sada u ovoj prostoriji, a Koordinatori e, odbora odbora ITRE će se sastati večeras između 18 i 19 sati. E, koordinatori IMCO-a će se sastati u prosoriji 53G, a naravno predstavnici iz ostalih pridruženih odbora nam se mogu pridružiti tada. I slijedi nam dakle rasprava sa našim demokratski zabranim kolegama.